Meine Damen und Herren, Dame i gospodo, molim popis govornika. Nastavimo sa prethodnom raspravom. Gospodin Sebi iz Slovačkog parlamenta ima riječ kao e, vršitelj dužnosti predsjednika parlamenta. Izvolite. Uh, Hvala gospodine predsjedniče. Želio bih vam čestitati na nacrtu dnevnog reda, no imam neke nedoumice vezano uz neke formulacije. U članku 22. se spominje da bi Europska unija trebala poduzeti određene napore kako bi uvjerila partnere u regiji kao što su Turska, Saudijska Arabija i Iran o potrebi zajedničke strategije u odnosu na ove globalne izazove. Ona priča da mi je to malo nejasno, jer Saudijska Arabija i Iran zapravo vode rat putem posrednika u Siriji, a Iran ne mogu nazvati Iran partnerom u borbi protiv terorizma, jer Iran već desetljećima financira terorističke skupine. Oni su stvorili Hezbolah koji e, oni su isporučili 50 tisuća raketa Hezbollahu, oni također su stvorili Hamas i naoružavaju Hamas, pa ne možemo reći da su oni partner u borbi protiv terorizma. No, možemo pokušati zadobiti ih za našu stvar, dobiti ih na našu stranu, no imamo određene sumnje. I u članku 25. postoji rečenica koja kaže da treba priznati ulogu Turske kao važnog partnera u rješavanju konflikta u Siriji i e, u smislu borbe protiv Daješa. Mislim da je Turska dio problema, a ne dio rješenja. Turska se ne bori protiv Daješa trenutno. Turska zapravo bombardira kurde koji se bore protiv Daješa. No znam da je teško napisati tekst koji bi trebao biti uravnoteženi, i koji bi trebao uzeti u obzir sve moguće ograde i zadrške, ali samo sam želio iznijeti svoje nedoumice i sumnje vezano uz neke formulacije. Hvala. Ja, Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zastupnik Freund. Neću sada ulaziti u sve pojedinosti, iako mi sve to zvuči vrlo zanimljivo, ovo što je rekao kolega iz Češke republike. Ne slažem se svime, no kao neozilni austrijanac imam e, dodatne ograde, no u načelu moram priznati da mi je zadovoljno da parlament pod vašim vodstvom se pozabavio ovom vrlo važnom temom, no žao mi je to i zato što sam već od samog početka svoje djelatnosti ovdje zahtijevao od samog početka da se Europa mora snažnije angažirati. Sjetimo se rata u Siriji. On je vezan uz Europu e, vrlo usko i zato E, bi Europa trebala predložiti rješenje. Rusija i SAD su se vojno angažirale, one su uključene, a mi sa naših 500 e, milijuna ljudi koji su građani e, Europske unije mogli poslati snažnu poruku da bi trebalo okončiti taj sukob konačno. Mislim da činimo premalo na osnovu onoga što sam čuo jutros od gospođe Mogherini da u budućnosti e, se moramo čak i jače angažirati. No postoji još e, jedan nešto što moramo nazvati svojim imenom. Radi se o 20, radi se o tome što o nečemu što će se razriješiti u roku 24 sata, a to je Donald Trump on je, nije baš mnogo govorio o svjetskoj politici, no ono što je govorio je izazvalo da se mnogi od nas naježe. Vratit ću se sada na rezoluciju, pa ću spomenuti njegovo spominjanje sljedećeg. Trupe NATO-a koje su e, stacionirane u Europi E, on je rekao da bi za to trebalo plaćati. To je bila jedna od njegovih prijetnji. I sad u tom kontekstu se pitam da li ste razmišljali o spominjanju politike Donalda Trumpa u vašoj rezoluciji na bilo koji način? Hvala lijepa, bit ću vrlo kratak. Zastupnik Mon. Mislim da je ovo izvješće izvrsno. Ono je cjelovito. Dobro. Ja jesam podnio neke amandmane, no vi ste odradili odličan posao. Slažem se s ovime što ste rekli da uistinu moramo ući više u dubinu kada se radi o pitanju obrane. Neke sile Europske unije više nisu dovoljne. E, trenutak je savršen ili je se gospođa Mogherini upravo pokušala to istaknuti. Hvala. Hvala gospodine predsjedniče, zastupnik Lopez. Želio bih dodati nekoliko komentara na ono što već postoji izvješću. Nema sumnje da je sve to vrlo aktualno i vrlo važno. Govorimo o tome kako možemo izgledati zajedničku sigurnost i obrambenu politiku koja će biti odgovor na aktualnu situaciju e, Sirija, Irak, Jemen i Libija. Imamo četiri sukoba koje prije 50 godina nisu postojali. Sve to prouzročilo E, bezuspješne države u našem susjedstvu, propastih država, vode se ratovi putem posrednika Irana i Saudijske Arabije. E, imamo izbjegličku krizu, čini se da ne možemo se nju prevladati. Stoga se moramo pobrinuti imamo prave institucije, koje će pokušati ublažiti sve ove e, sukobe visokog intenziteta u okolici Europske unije. Sve do nedavno naša politika se temeljila na činjenici da će Europa biti izvor nadahnuća demokracije, poštivanja ljudskog prava i da će se, da će se to preliti iz Europske unije u naše susjedstvo. To je bio duh politike susjedstva i to je bilo upisano u naše protokole. Sporazumeno jasno je da se to nije dogodilo i naša diplomacija imigracijska politika te obavještane službe trebaju nešto drugo. Sve to treba postati dijelom novog global, nove globalne obrambene strategije. Moramo imati na umu da se vanjska politika mora temeljiti na interesima, ima ih mnogo i oni su svi relevantni, ali mora se temeljiti na načelima i vrijednostima koje predstavlja Europska unija. Moramo uspostaviti ravnotežu između te dvije strane to je vrlo važno kada se radi o izradi prikladne sigurnosti i obrambene politike. Sa velikim interesom sam saslušao prethodne govornike i zastupnicu Mogherini koja eh, nam je predstavila E, zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku koju treba intenzivirati. Vojske će se lako usaglasiti, imamo problema sa civilima, da li postoji neka radna skupina koja već radi na tome, e, ne na zastarjeli način, već na, koja bi rashode na oružavanje rasporedila tako da postoji ravnopravna podjela između manjih i većih država jer postoji veliko strahovanje da će novac završiti u rukama isključivo većih država. Stoga danas već moramo e, prevenirati tako nešto i poraditi na tome. Hvala. I posljednji govornik, gospodin Jurek. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ako danas brinemo o tome da će SAD tijekom sljedećih godina odnosno od od siječnja biti manje prisutni u Europi, tada moramo još više pojačati naš angažman u Europi i osloniti se na vlastite snage. U okviru Saveza i NATO-a moramo se pobrinuti za sigurnost baltičkih država, na primjer, Pogotovo im trebamo pokazati našu solidarnost. Trebali bismo reći da Ukrajini, Ukrajine, Ukrajina je zahtjevala jednu e, policijsku misiju i to posebice u području u kojem više ne bi trebalo biti borbi. To možemo pokušati učiniti. Moramo prijeći s riječi na dijela i stoga moramo pružiti podršku onim državama koji se moraju braniti. Naprimjer, Poljska je jedna od malobrojnih zemalja koja u cijelosti ispunjava sve svoje obveze i 2% proračuna izdaje za obranu. I zbog toga nas se kritizira i napada. A ja ne a ne kritiziraju se one države članice koje manje ulažu u obranu. Hvala na ovoj raspravi. Vaše komentare ću uključiti u formulaciju kompromisnih amandmana o kojima ćemo razgovarati sa izvjestiteljima u sjeni. na taj način mi je drago da su se i nacionalni parlamenti, posebice vezano uz vojnu industriju. Sve to u teoriji je poznato, no postoje nepovjerenje između e, Francuske i Njemačke u vojno-političkim aspektima. Onda vidimo koliko su kompleksna, složena ta pitanja, no možda je to dobra ideja. I možda bismo mi u parlamentu trebali ukazati na učinke sinergije u okviru studije koja bi mogla detektirati moguće učinke sinergije. Ako bismo surađivali na tom području, mislim da u svakom slučaju sada ne možemo se razbacivati novcem poreznih obveznika, da zato ne postoje prave koristi za naše obrambene kapacitete. E, u smislu Sirije kažete da moramo više toga napraviti. U pravu ste, ali kako? Svaki put kad nam se kaže da, da bismo trebali biti aktivni u Siriji, onda ja pitam jeste li vi pripravni vojnike njemačke vojske poslati u Siriju? Onda mi odgovore, ali nismo to tako mislili. Onda ja pitam, a kako ste to, to onda mislili? Ja bi se pitanje postavio i našim prijateljima iz Austrije. Da li biste vi poslali austrijske vojnike u Siriju? to su posljedice na koje moramo računati. Ako se odmaknemo od ovih teorijskih razmatranja, dakle na koji način države članice, odnosno nacionalni parlamenti, mogu operativno djelovati. U kojem stadiju smo i možda bismo trebali učinkovitije raditi na zajedničkom napretku. Zahvaljujem srdačno svima. Neću sada E, dužiti jer e, predsjednik Jedinih američkih država već čeka i zamolit ću ga da uđe u dvoranu. Ich darf Sie zum nächsten Punkt. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda i pozdravljam veleposlanika Sjedinjenih američkih država u Europskoj uniji, gospodin Anthony Gardner, koji je vjerojatno isto tako isto tako sa strepnom iščekuje e, kraj današnjeg dana koji mi svi ostali i koji će nam govoriti o američko-europskim odnosima. E, nadam se da će govoriti da o uobičajenoj situaciji tih odnosa, a neće uključiti e, strašnu perspektivu Nadam se da ćemo svi izvući pouku iz tih odnosa. Vrlo bitna je vanjsko-trgovinska komponenta i Evropljani su naučili da metoda koja je bila primijenjena kod CETE u smislu procesa donošenja odluka, izvukli smo pouku iz toga i trebamo primjenjivati e, proces donošenja odluka koji je usmjeren na odluk, na rezultate, a ne na unutarnjo populistička kretanja, ali sve to slabi Evropsku uniju. Mi pre, previše sve razmatramo iz vlastite perspektive, a premalo iz takozvane ptiče perspektive, tako da sve sagledamo u cjelini. CETA je najbolji primjer toga kako se ne treba raditi, inače nećemo uopće više moći sklapati sporazume i tada će veliki trgovinski blokovi na zemlji zaobilaziti Europsku uniju i reći će da se ne može s njima ništa dogovoriti jer se ne zna kako će sve to ispasti. Zato što je sve to u suprotnosti sa nacionalnim interesima. E, vaša ekscelenciju, izvolite, imate riječ. neću iznositi nikakve prognoze za večeras. No, ovisno o onome što se dogodi večeras, možda će ovo biti moja posljednja posjeta ovom odboru, pa ću iznijeti nekoliko osobnih komentara. Moja služba kao veleposlanika Sjedinjenih država Europske unije nije bila samo posao, već misija i strasti. Svako jutro se budim i vjerujem u ono što radim. Sjećam se kada sam svom 13-godišnjem sinu 2013. rekao da su me imenovali na e, poziciju veleposlanika SAD u Europskoj uniji i on me s nevjericom pogledao i rekao tebe. I to, to mi je stvarno podiglo moral i tjednima, mjesecima nakon toga sam jako puno razmišljala o tome i sam sam sebe pitao zašto ja. Prvo, zato što vjerujem u Europu. Ja sam evropljanin, moja majka je bila talijanka, ja sam ponosan na svoje talijansko porijeklo. Moja supruga je španjolka, a djeca rastu i u Londonu i osjećaju se i Amerikancima i Evropljanima. I posljednjih 25 godina života sam probao u Europi i započeo sam svoju karijeru ovdje. Dakle, ja vjerujem u Europsku uniju i to sam činio posljednjih 25 godina. I treći odgovor na pitanje zašto ja Vjerujem u e, to da europsko-američki odnosi mogu učiniti mnogo dobra u svijetu i to ne samo u e, smislu diplomacije, već je to stvarnost koju svjedočim i vjerujem u važnost svih ovih institucija i e, vašem doprinosu da se poboljša europski projekt i Europski parlament je bio jedan od ključnih aspekata mog mandata. Sastao sam se sa gotovo svim političkim klubovima EPA u posljednjih dvije i pol godine. Sljedeći mjesec ću po sedmi puta otići u Strasburg i to sa svojom obitelji. Povesti ću djecu da vide e, galeriju u Europskom parlamentu. Stoga mi moram priznati da mi je veliko zadovoljstvo da, se, da se obraćam ovom odboru na ovako važan datum na koji se događaju predsjednički kongresni i drugi izbori u SAD-u. E, zahvaljujem u svoje osobno ime i u ime SAD-a. Ima vrlo malo političara u Europi koji tako dobro poznaju SAD-a kao ti i koji imaju, tako mnogo prijatelja na obje strane. Važnost današnjih izbora se ne može podcijeniti e, u svjetlu mnogih izazova e, izbjegličke krize, ruske agresije, e, migracijskih tokova u južnom susjedstvu Europske unije. Za SAD je važno da postoji snažna Europska unija, neovisno o tome tko će biti u bijeloj kući. Adenauer je rekao, Europska unija je bio san nekolicine, danas je postala nada mnogih, a, e, a pogotovo danas je neophodnost svi u nas. To je naša stvarnost. Svakog dana mi se podsjeća da su Amerika i Europska unija najbitniji partneri u, na globalnoj razini. Nakon Brexita primio sam mnogo poziva iz Europske komisije koji su me zamolili da isijavam povjerenje u, smislu budućnosti Europske unije. Ja sam se pitao zašto e, više europskih političara i nacionalnih političara ne isijavaju povjerenje, već se međusobno natječu e, u tome tko je veći zloguki i prorok. E, to je nešto što je vrlo bitno, ne radi se samo o marketingu. Javnost naravno da je zabrinuta zbog terorizma, sigurnosti, nekontroliranih migracija i javnosti je potrebna pozitivna vizija onoga za što Europska unija je, a to nije teško objasniti. Tajnik Kerry je vrlo jasno i učinkovito to rekao i predsjednik Obama je to objasnio u Hanoveru u travnju ove godine. Ako Europa ostaje ono što ja nazivam zaštitnom štakom, neće iskoristiti mogućnosti globaliziranog svijeta, neće iskoristiti prilike slobodne trgovine, velikih podataka. Fokusirat će se samo na rizike i takva Europa će biti teži partner SAD-u. Ako Evropa izgubi povjerenje sama u sebe i svoju budućnost i svoje i njene vrijednosti postanu ranjive, izložene onima koji žele potkopati e, naš demokratski model e, slobodnog tržišta. E, budućnost europskog projekta je najveći prioritet u i za Washington. E, unatoč e, nedavne presude na Visokom sudu u Londonu, mi moramo početi pretpostavke da je Brexit stvarnost i da demokratska želja britanskog naroda će se poštivati. Mi smo zabrinuti da bi Brexit mogla da, bi rekli mogao unazaditi odnose između SAD-a i Ujedinjene kraljevine, također sankcije protiv Rusije, klimatske promjene, ekonomske i trgovinske politike, sve to, sve je to nešto što moramo razmotriti i brinemo e, zbog umanjene mogućnosti da se projiciraju tvrde i meke moći. No ja sam ipak optimistični u pogledu budućnosti Europe, ne samo zbog e, vizije Jean Monnet vezano uz rješenje Europe e, i za sve ove krize, već Europa razumije važnost kolektivnog postupanja. E, pregovori o Brexitu moraju biti poslovni, profesionalni, pošteni, pravični, što je moguće brži. Nadamo se da će budući odnos između EU-a i UK-a biti kooperativni, jer neuredan tvrdi Brexit će biti bi bio otegodna okolnost i za e, sve nas i za poslovne interese SAD i Europe. E, najvažniji izazov Europe u smislu NATO-a je prijetnja agresivne Rusije koja se uključuje provokativno djelovanje, E, ona uništava organizacije koje štite ljudska prava, disidente protjeruje, e, protivnici se ubijaju, e, dovodi se u pitanje vladavina prava i europske vrijednosti i preporučujem izvješće koje je upravo objavljeno Centra za strateške politike, zove se Kremljin playbook, razumijevanje ruskog utjecaja u središtu istočnoj Europi. Ovo će biti definirajuće za sve nas u sljedeće četiri godine. E, na, najbitnija je Ukrajina koja pokazuje nevjerojatnu otpornost E, u svom pokušaju da e, se suprotstavi e, ruskoj agresiji i predstavlja najveći antidot autokratskom Putinu. Pozdravljam dosljednu potporu ovog parlamenta u Ukrajini i jer ako Ukrajina neće uspjeti, Europa neće uspjeti, Europska unija neće uspjeti. Ako se Europa ne E, zauzme za temeljne vrijednosti demokracije, teritorijalnog integriteta ljudskih prava, što će onda Europska unija predstaviti, što će štititi, kako ćete štititi vaše vrijednosti, čak i unutar EU-a. E, ne bi smjelo parcijalno se ukinuti sankcije u smislu parcijalnog ispunjavanja obveza Rusije. Robustne sankcije moraju dalje ostati na snazi sve dok Rusija ne ispuni sve obveze iz Minskog sporazuma. E, brinu nas maligne akcije Rusije protiv e, država članica Europske unije na Baltiku. Čini se da one stvaraju podjelu i erodiraju podršku institucijama koje su u samoj osnovi stabilnosti e, NATO-a i Europske unije. Te aktivnosti ne uključuju samo ciničke dezinformacije Rusije, već utječu i na političke rasprave e, e, u smislu nevladinih organizacija i političkih stranaka. Mi Europska unija i dalje se suprotstavljamo sjevernom toku između Rusije i Njemačke preko Baltičkog mora, jer bi zaobišlo Ukrajinu i to bi značilo 2 milijarde dolara tranzitnih pristojbi. E, na taj način bi se ruski plin dovodio istim putem, istim korisnicima i ne bi se uopće ostvarila diversifikacija resursa. Prije nekoliko dana e, su je bilo, se pozvalo na europsku odluku u smislu e, donošenja odluke o sjevernom toku. Vi ste do sada učinili već mnogo nedrna odluka Europske komisije da se olakša pristup e, plinovodima. To je loša vijest. Ovaj parlament je odigrao ključnu ulogu u e, održavanju tog pristi, pritiska i osiguravanju toga da Europa zaštiti svoje izvore resursa. Što se tiče ISIS-a i Al-Kaide u Siriji i Iraku, to su naše prioriteti. Moramo uspjeti u našim naporima da e, okončamo sukob u Siriji. To e, je izvor najvećih humanitarnih katastrofa od drugog svjetskog rata i terorizma. Rusija podupire Asadov režim i brutalna e, militantna misija u Siriji je strašna i za e, treba e, prestati sa svim neprijateljstvima. E, mi nismo odustali od podrške sirijskom narodu. Učinit ćemo sve što je u našoj moći da podržimo međunarodnu zajednicu e, i skupinu koja se bavi pitanjem Sirije u okviru Ujedinjenih naroda. Naši napor da se ublaže patnje sirijskog naroda uključuju vojne, obavještajne, pravne i diplomatske napore koji koriste polugu iz, e, iz naših 67 strateških partnera E, potrebno je smanjiti broj izbjeglica ljudi koji su prisiljeni napustiti svoje domove. E, priljev izbjeglica predstavlja velike probleme za Europsku uniju nacionalnog identiteta, solidarnosti sa partnerima i za, problemi su na Zapadnom Balkanu, u Turskoj i e, te naravno pojava stranih boraca velike probleme. Mi, mi, ćemo pohvaliti europske načelnike koji na humani, humanitaran način želi riješiti ovo e, pitanje izbjeglica i e, zalaže se za europsko rješenje krize. Jedan od najvećih uspjeha tijekom proteklih godina za, kolektivnu budućnost naše djece je bilo potpisivanje Pariškog sporazuma. Prošli mjesec je Europski parlament ratificirao taj sporazum i time je on prešao prag tako da može stupiti na snagu. Provedba će iziskivati e, transatlantsko vodstvo i jedino ono će ga učiniti uspješno. Što se tiče TTIP-a, mi dalje smo predani e, pregovorima u smislu ambicioznog cilja TTIP-a, iako ste vi spomenuli u vašim komentarima, Europska unija se bori sa e, temeljnim pitanjima kako e, e, uskladiti razlike u državama članicama. Pregovori ne, ne odustaju i nadam se da ćemo moći ostvariti na kraju napredak i po pitanju TTIP-a. Što se tiče e, zaštite podataka, e, zaštitni štit i e, sporazum o zaštiti osobnih podataka, povjerljivih podataka u okviru razmjene podataka između SAD-a i Europske unije je veliko postignuće. No sada je ključni trenutak. Predsjednik Obama je potpisao pravni lijek u veljači ove godine E, misija e, SAD u Europskoj uniji je zahtijevala da se sva prava koje uživaju američki građani prenose na europske građane. Mi smo zaključili te pregovore i parlament će imati priliku ratificirati taj sporazum za nekoliko tjedana. Nadam se da ćete to učiniti. Sa svim ovim problemima najbitnije sljedeće. Transatlantsko partnerstvo je od esencijalne važnosti da se osigura globalna stabilnost, sigurnost, blagostanje i to ne samo u tijekom prošlih godina, već i za budućnost. E, suzbijanje siromaštva, demagogije će biti e, neki od naših najvećih izazova e, s kojima ćemo se morati suočiti u budućnosti. Veselim se ne samo vašim pitanjima, već i raspravi. head of uh, Gospodin McAllister, izvolite, naš šef uh, izaslanstva. Jeste li tražili riječ? Niste. <laughs> Onda zastupnik Milan Mon, izvolite. Hvala. Evo, ukratko, dan osvrt i dva pitanja. Osvrt je da se u potpunosti slažem s ovime što ste rekli. Na kraju Ovaj strateški odnos je od velike važnosti za Europsku uniju i bez obzira na ono što će se noćas dogoditi, nadam se da SAD neće podcijeniti važnost e, ovih odnosa, ipak se on temelji na zajedničkoj povijesti i interesu. Evo sada pitanja. Sigurno ste pratili ono što se događa sa europskim institucijama kada je riječ o ratifikaciji CETE. Znamo koje je, koje je bilo stajalište pojedinih zemalja, naročito Belgije i Valonije. Kada je riječ o instrumentu za rješavanje sporova, ili moguće E, da se takve situacije budući izbjegnu. I potom, budućnost odnosa s Rusijom. Ona je članica Vijeća sigurnosti, velika vojna, energetska sila koja u posljednje vrijeme ne poštuje temeljna prava, ali je ona od ključne važnosti za rješavanje neke pitanja. Borba protiv terorizma, situacija u Siriji, kako vi vidite budućnost odnosa SAD-a i Rusije? Hvala lijepa. Izvolite. Hvala. Hvala vam na iskrenom uvodu. Vi ste nam tu prikazali izazove koji su pred nama Ispomenuli spomenuli ste borbu protiv demagogije i populizma. Ja se nadam da ćemo upravo riješiti barem jednu neizvjesnost večeras kada je riječ o izborima u SAD-u. Kada je riječ o vanjskoj politici, čujemo neke glasove koji kažu da svejedno koji će kandidat dobiti. Možete nam vi reći da s obzirom na to koji kandidat pobjedi, kako će biti razlika dakle, u vanjskoj politici koju će eh, dakle, promovirati SAD? Hvala vam. Hvala. Gospodine veleposlaniče, vi, se, vi ste se izjasnili kao Amerikanac i kao Evropljanin. Vi ste nam tu dali jedan e, pošten pregled situacije i naveli ste koji su glavni problemi trenutno s kojima se suočavamo. Međutim, današnji dan je važan i za vas, i možda biste nam nešto mogli reći o izbornoj kampanji. E, zašto se u toj kampanji upravo tako često spominjalo odnose s Evropom? Imate li neko objašnjenje za to? I drugo, vi ste spomenuli TTIP, mi smo potpisali CETU, dakle unatoč e, nekim teškoćama. Što sada mislite kada je riječ o upravljanju, dakle o odlučivanju o ovom sporazumu na razini Europske unije. I jedno pitanje vezano uz globalnu strategiju koju, o kojoj nam je jutros govorila visoka predstavnica Mogherini. Traži se bliža suradnja vojnih sila. Mi izvrsno surađujemo s NATO-om i želimo to tako zadržati. Međutim, naš klub se zalaže i zapravo pravca tu evropsku obranu za stvaranje evropske vojske koja bi se mogla uputiti na teritoriji unutar Evropske unije i tako dalje. Koje je vaše stajalište o mogućem razvoju evropskih vojnih snaga? Hvala. Prije svega vam želim čestitati vaš nastup pred ovim odborom je doista do sad najbolji. Govorili ste o populizmu. Ja bih ponovio ovo što je sada rekla kolegica Piri. U svakom govoru gospodina Trumpa smo vidjeli populizam i jako me iznenadilo vidjeti u takvoj zemlji, dakle, populizam u svakom obraćanju jednog od kandidata. Po meni, to znači da u toj zemlji jednostavno ne postoji nikakvo obrazovanje. Dakle, sama pomisao da će on možda postati predsjednik je iznenađujuća. Vi ste govorili o odnosu Evropske unije i SAD-a, rekli ste da je taj odnos vitalan. Smatrate li da su Evropska unija, SAD i Ujedinjena kraljevina upravo razlog problema e, na, na Bliskom istoku? Mislim tu i na ulogu gospodina Tonija Blair. Imamo sada stotine tisuća mrtvih u tom dijelu svijeta. Što mislite? Što mislite o našoj vanjskoj politici? Konačno, vidite li mogući napredak u pregovorima oko rješenja ciparske situacije? Sada se upravo pregovara u Švicarskoj, Hvala lijepa. kolege wenn ich sehe, wer alles Kanzlerkandidat schon in Deutschland kada vidimo tko su sve bili kandidati za predsjednika u Njemačkoj, u Grčkoj, ne možemo to povezati sa obrazovnim sustavom naših obaju zemalja. Zastupnik Buhnel, hvala lijepa. Hvala na vašim uvodnim riječima. Kao prvo želim pitati, Zašto s jedne strane kažete da je Ukrajina iznimno bitna za našu sigurnost i našu e, samostalnost i neovisnost u Europi. Sa time se posve slažem s vama. Ali zašto taj embargo kod naoružanja? Zašto smo ih ostavili na cjedilu sa nedostatnim e, oružjem da se suprotstavljaju visoko naoružanoj Rusiji. Moje drugo pitanje se tiče TTIP-a. Vi kažete da se zagovarate za veze preko Atlantika. Upravo ste što se tiče trgovine, ali što se tiče zajedničkih odnosa. I zašto taj ugovor mora tako duboko zadirati u naše demokratske strukture i u naše pravne strukture? Mislim da to treba razdijeliti. Hvala. Ekscelenciju, hvala. Hvala vam, meni se jako dopada ovaj e, iskreni nastup, barem je jasan, tako da saznajem da je moj predsjednik gospodin Brok e, dobar e, sluga SAD-a, mislio sam da radi u službi Europe, ali dobro, već sam više puta se uvjerio u to da je u službi SAD-a. A što se tiče ruske propagande, budite mirni, nema puno efekta ovdje. Vjerujte mi da ovaj parlament sluša vašu propagandu, a ne rusku propagandu. Dakle, budite mirni, nema ovdje prostora za rusku propagandu. Zatim želim vam postaviti par pitanja koja se tiču s ove situacije. Dakle, Rusija je agresor. Da li je Rusija u Iraku, u Libiji, u Siriji bila agresor? Ili su to pak bili Sjedinje države, države protiv međunarodnog prava koje su tu intervenirale. Isto vrijedi i u Ukrajini. Imali više transparentnost, više demokracije, manje korupcije. Sakašvili kaže da je gore ili isto kao ranije. Više razvoja? Ne. Evo, samo da znate, ja sam vam odgovorio. Puno govorite o ruskoj propagandi, ali budite mirni, nje ovdje u ovom parlamentu nema i nema je ni u Europi, niti u velikim institucijama koje danas upravljaju Europom. I za kraj riječ o populizmu. Taj populizam je glas naroda koji pati. Stvarnost se uvijek vraća na scenu politici i sad poznaćete je, znate za nju kod vas, jer je Trump fenomen koji se tiče sociološke stvarnosti naroda koji prolazi kroz veliku patnju i ne možete izbaciti Trumpa i izbaciti realnost koju podržava gospodin Trump. Hvala vam, poslaniče. Hvala se koje sve prednosti ima liberalna demokracija, ali vas puštamo da ovako slobodno govorite. Riječ sada ima zastupnik Tenok. Hvala. E, Topla dobrodošlica poslaniku, Nadam se da ćete i ostati na tom mjestu samo zato što ste doista sjajno obavljali taj posao, nego ste prijatelj parlamenta, ali to bi značilo i grozan rezultat, odnosno da smo dobili predsjednika Trumpa, jakog čovjeka, prijatelja Putina, koji evo predvodi slobodan svijet. Dakle, ja govorim u svoje osobno ime. Pitanje je uopće kako je on došao tako blizu moći čini se da živimo u nekom paralelnom svijetu. Ja sam se zalagao za ostanak Ujedinjene kraljevine u Europskoj uniji i ja dijelim vašu tugu kao evropljanin zbog ishoda Brexita, ali SAD će lobirati kod Ujedinjene kraljevine da ostane što je moguće bliže uključena dakle u strukture Europske zajedničke vanjske sigurnosne politike, obrambene politike. Dakle, mislimo da isključiti Ujedinjenu kraljevinu iz tih veza neće biti korisno ni za vas, ni za samu Ujedinjenu kraljevinu. Što bi bilo drugačije ukoliko bismo ju dobili predsjednicu Clinton u siječnju, li ona bila jača u svijetu kada je riječ o intervencijama, za razliku od predsjednika Obame, on je bio sjajan predsjednik, ali nakon Iraka i Afganistana je počeo biti poprilično nervozan i u Siriji možda nije napravio sve što je mogao, sada vidimo masakre koji se događaju, u Alepu, a uzrokuju ih Rusi. Bili predsjednica Clinton bila otvorenija, dakle, pokušaju da je u vijeću sigurnosti da se nešto učini protiv ovih zločina protiv čovječnosti, mislim pritom na bombardiranje konvoja i tako potpunu nekažnjivost u vezi toga. Mislite li da bi takva administracija na osnovu velikog iskustva koju gospođa Clinton ima da bi, bismo li mogli e, vidjeti dakle e, intervencije da se spriječe dakle Kina i Rusija da u budući počinjavaju da u budućnosti čine nekakve zločine. Gracias, presidente. <clears throat> Embajador, un placer debatir. Hvala. Evo, zadovoljstvo mi je moći vam se obratiti. Kao što je rekao predsjednik Brok, demokracija je takva da vam se doista možemo svi obratiti. Vaš govor je bio prilično agresivan, nalikovao je nečemu iz hladnog rata kada ste govorili o Rusiji ja bih e, mogao spomenuti agresiju SAD-a, njihovu vojnu prisutnost e, u gotovo čitavom e, svijetu, samo mogu bih spomenuti sa tim povezane troškove, pa u čemu se onda vi razlikujete od Rusije? U Latinskoj Americi se poprilično govori o djelovanju sigurnosnih službi i evo imali smo i velik broj državnih udara u tom dijelu svijeta. Potom Irak. Nažalost, jako dobro poznajem tamošnju situaciju. Tamo se dogodio strašan rat nakon onoga što su započeli, što je započeo SAD. A da ne spominjem Libiju, jednu e, krasnu demokraciju. Ova velika koalicija koju spomenjete protiv Daesha, dakle takozvane islamske države, što je ona zapravo, u čemu ona uspjela? Pa vi se bojite zato što kao sila padate na svjetskoj razini. Ali imamo velik broj zemalja, naročito u susjedstvu, koje žele dobre odnose, kvalitetne odnose, ne žele Europu pod vašim nadzorom. Budite manje agresivni, zato što vi trebate, zato što vi imate svoju ulogu u ovoj propagandi koju ste spomenuli. Zastupnica Gomeš. Hvala što ste danas s nama, ovo su doista izvanredna vremena. Mm, Htjela sam reći nešto o važnoj stvari za građane, dakle ne slušati, ne slijediti populizam poput onog e, Trumpa i tako dalje. Mislite li da će eventualni izbor e, Hillary za predsjednicu značiti da će promovirati neke ciljeve Bernia Sandersa, dakle borba protiv poreznih oaza, borba protiv e, nedostataka pravila, dakle, vezanih uz oporezivanje. Dakle, to je dovelo do toga da građani nemaju povjerenja u vlade, u institucije, prije svega financijske institucije. Hoće li to biti dio e, naše i vaše e, svjetske, dakle, agende? Hoće, hoće li se ono hvatiti u koštac s tim? Evo, pre, dosta je tu pitanja. Puno njih se pozabavilo populizmom i slažem se da je to ključno pitanje. Mi možemo odbiti ovo jezično nasilje, histeriju koja se proizvodi. Evo, to je kao neki paralelni svijet. Tako jest. Ja sam bio šokiran s atmosferom koja se, koja se, koja je uzrokovana presudom suda koji je, dakle, ocijenio ishod Brexita. Tu su bili naslovi poput neprijatelji naroda, to se odnosilo na suce i znamo da se to koristilo i u Francuskoj revoluciji od strane Lenjina, tako dalje, a ovo je Ujedinjena kraljevina, dakle, utvrda demokracije i razuma. I nešto se tu dogodilo. Razum zbog kojeg to govorim je da s obje strane Atlantika moramo razumjeti što se dogodilo u našoj politici, moramo obaviti dobru analizu, shvatiti što se dogodilo, izvući dobre zaključke. Mislim da se registar mora promijeniti, moramo saslušati koji su to razlozi mržnje i to ima utjecaj na sve što radimo. I sami ste evo to rekli, sve ono što su simpatizeri Bernija Sandresa željeli vidjeti, to je više pravednosti. Dakle, trgovinski sporazumi, e, porezne oaze, izbjegavanje plaćanja poreza, na tome se radi, zajedno sa OECD-om. Imamo tu dosta posla, govorimo i o trgovinskim mjerama, dakle pomoć u trgovini zato što trgovinski sustavi nisu dovoljno učinkoviti. Građani žele osjećati da sudjeluju u globaliziranom e, svijetu u znaku slobodne trgovine, sveobuhvatne trgovine, oni to ne osjećaju, to znači da sistem nije dobar. To je ono što su zagovarali brojni simpatizeri Donalda Trumpa. Dakle, to su neki ključni problemi o kojima valja povesti računa. Vidjeli smo dakle situaciju vezanu uz sporazum CETA. Mislim da se dosta toga odnosilo na unutarnje belgijska politička previranja. Brojne izjave da koje su uslijedile imale su jako malo veze sa tekstom eh, koji je spregovaran imali su više veze s nekom vrstom zabrinutosti, ali do njih nije smjelo uopće ni doći. Dosta se često spominjao sustavi sds a u TTIP-u i prerano je reći hoće li se s time nastaviti ili ne, kako ćemo se kako, ćemo, kako će se to razriješiti, hoće li biti slični mehanizmu iz CETE, ali znamo što se dogodilo sa CETom, znači veliko protivljenje postoji, dakle, protiv ovih e, arbitražnih e, mehanizama. Dakle, po, potom budućnost Rusije. Ja se neću spričati zbog onoga što sam rekao. Ja sam živio u Rusiji, u Sovjetskom savezu i živio sam tamo prije Gorbačova i vidio sam kako je totalitarna država. I strah me da se vraćamo upravo k tome. Gaze se nevladine organizacije koje štite ljudska prava. To je tužan dan za Rusiju. Ona ide unatrag ka stagnaciji u razdoblje prije pojave Gorbačova. I ukoliko bi tko ovdje predložio bilo kakvu vrstu jednakosti između demokratskih sustava u kojima mi živimo i nestajanja ljudskih prava, to je situacija danas u Rusiji, ja to moram odbiti. Također, u potpunosti odbijam da Rusija nema utjecaja na evropske politički sustavi stranke ili čak na ovo tijelo. Zato što dokazi pokazuju suprotno i mi to znamo. To će biti veliki izazov za sve nas moći ćemo napraviti više zajedno s vama. Vidimo ovdje brojna prijateljska lica. Moramo podastriti dokaze o tome što se događa. Nešto je već objavljeno. Znamo što se dogodilo sa strankom Nacionalna fronta, ali mnogi dokazi još nisu objavljeni. I to moramo podijeliti s javnošću. Ja neću reći tko će pobijediti jer nemam pojma, ali to će napraviti veliku razliku u vanjskoj eh, politici SAD-a, tu čitav popis stvari, onoga što je Trump rekao da će napraviti. Možda, to neće moći napraviti zbog e, mogućnosti utjecaja kongresa, tu su zakoni, ustavni poredak, a oni su spomenuo gradnju zida s Meksikom, dakle oporezivanje robe iz Meksika ili Kine ili ono što je rekao ne širenju oružja za masivno, za masovno uništenje da zemlje u Aziji ne bi trebali imati na atomsko oružje i tako dalje. Što god dakle da on, koliko on pobjedi, odnosno koliko pobjedi imat će velik utjecaj. Globalna strategija, i to je bilo pitanje o vojsci, dosta smo opušteni vezano uz tu temu. Mi smatramo da je potrebno da Europa tu više i bolje troši, dakle na mogućnost vlastite obrane. Mi smo pročitali globalnu strategiju, znalazimo se sa povjerenikom i sa Europskom službom za vanjsko djelovanje, to idu u dobrom pravcu. Strahovi u Ujedinjenoj kraljevini su proizvedeni strahovi, dakle protiv Europske vojske, zajedničkog stožera. Mi smatramo da će to biti potrebno. Fokus će biti na pronalasku, dakle unutar Lisabonskog ugovora, mogućnosti pojačane suradnje, one postoje, još uvijek nisu korištene. Dakle, prvo zanimo ispuniti obaveze prema nato a drugo, novac koji se troši se mora trošiti na vojne kapacitete, a ne na plaće i tako dalje. Dakle, jasno nam je kako, kako se situacija razvija. jesu li SAD i Ujedinja Kraljevina uzrok problema na Bliskom istoku, o tome bismo mogli nadugo raspravljati, ali fokusirajmo se na, buč, na budućnost, a ne na prošlost. Imamo velike izazove u tom dijelu svijeta. Sada napad na Mosul, njegovo moguće oslobađanje, stvari se razvijaju u pravom pravcu i sil se brani. Cipar će biti vjerojatno dobra priča, nadamo se da će se to danas, da će se to dovršiti do kraja godine. Zašto Ukrajina je tako važna, neko je pitao, a kolege su ovdje. Pa zbog brojnih razloga, ali evo, zbog vrijednosti za koje se zalažemo. Ja sam pogledao jedan film koji je jako dirljiv, zove se Winter on Fire. Vidio sam mlade Ukrajince koji izlaze na ulice mašu zastavama Europske unije. Oni su stradali na ulicama Kijeva. Oni su željeli kraj korupciji, želi zabrati vlastitu budućnost, biraju evropsku budućnost, kažu da pripadaju Europi. Ukrajina pripada Europi. I to me to dirnulo jer oni su položili veliku žrtvu. Međutim, ukoliko bi Europa poslala drugačiji signal, to bi bilo grozno. Zašto se onda Europa zalaže ukoliko ne brani svoje vrijednosti? A to je Ukrajina sa evropskom prošlošću koja se želi pridružiti Evropskoj uniji. Imamo tu zajednički program, kojim se želi utjecati na smanjenje korupcije i tako dalje. Siguran sam da ćete o tome dosta čuti. TTIP, regulatorne strukture, da, riječ je o relativno novom sporazumu, potrebno je biti ambiciozan, to nije samo još jedan sporazum. Postignuli smo dosta dobar mm, napredak u regulatornom poglavlju, dakle kako se to pitanje uređuje, dakle imamo veće usklađivanje i u posebnim eh, sektorima vidimo velik gospodarski učinak. Dakle, ukoliko je moguće smanjiti razlike u našem zakonodavnom okviru. I sve studije o TTIP-u su pokazale da njegovi, će većina njegovog uspjeha proizići iz promjene zakonodavnog okvira. Dakle, NATO i zajednička vanjska i obrambena politika mi šaljemo poruke Londonu, ali neka bude jasno, mi ne možemo ovdje upravljati u ovom razvodu. Mi ne želimo igrati tu ulogu i ne možemo. Ali mi smo rekli da želimo vidjeti da nakon što se dogodi Brexit, da ona, da je Ujedinjena kraljevina ostane značajan partner Europske unije i u dakle, zajedničkoj sigurnosno obrambenoj politici u NATO-u i također računamo na stranu Europske unije da da i vremena i prostora novoj britanskoj vladi, dakle da se ostvare ovi ciljevi, zato što želimo imati snažne odnose sa jednima i sa drugima. Hoće li Hillary biti ovog snažnija, ne znam. Ali s Rusijom koja se uključila u izborni proces eh, uz hakiranje dakle, institucija demokrata, ja sam siguran da će doći do odgovora na ovo, ja ne znam kakav će on biti, kada će do njega doći, ali vidjeli ste izjave koje su došle od potpredsjednika Bajdena iz Bijele kuće, ovo je dramatično drugačiji korak, dakle, koji je poduzela Rusija i sigurni smo da iza toga stoje visoki dužnosnici, odnosno sama ruska vlada. S ovime ću zaključiti. Mislim da je naša agenda jako gusta za iduće godine. Parlament igra ključnu ulogu i rad, nadam se da ukoliko, da ukoliko izbori odu u jednom pravcu, da ću se zasigurno i u buduće pojavljivati pred vama. Najpša hvala, ja sam uvjeren da ćete ponovno doći. Da ćemo moći nastaviti ove prijateljske odnose, jer to je u našem zajedničkom interesu i demokratske snage ne bi trebalo sumnjati u to da će izvojevati pobjedu na kraju. Tako je uvijek bilo i uvijek će i biti. Ako budete poduzimali neke akcije od, e, protiv gospodina Putina. Možda možete posuditi od gospodina Schaffhausera neke novce koje mu je dao gospodin Putin. U svakom slučaju najviše hvala i nadam se da ćemo moći opet e, nakon tranzicijskog razdoblja raspravljati o prioritetima odnosno strategiji, čim budemo saznali koji su prioriteti budućih američkih vlasti. Hm? Dame i gospodo, možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Sa nama je gospođa Ivana Klimpoš-Cimcace, zamjenica premijera Ukrajine, nadležna za europske i euroatlantske integracije. I nas iznimno zanima kakva je situacija u Ukrajini u okviru ovog projekta o partnerstvu. Europski parlament e, je posjetio e, predsjednike rade u zgradi Jean marie u Parizu. Ja sam sudjelovao predsjednici klubova, političkih stranaka su sudjelovali E, i predsjednik parlamenta i moram reći da sam bio impresioniran načinom na koji smo rješavali praktična pitanja kako parlament funkcionira vezano uz oporbu, kontrolne mehanizme, stranku na vlasti. Petkog se sve to odlično je vodio tako da postoji transparentnost između političkih stranaka. Tako da sam otišao sa tog sastanka uz tračak nade da se demokratski proces u Ukrajini neprestano poboljšava. Mislim da je to bilo odlično iskustvo. I sada nas zanima na koji način nakon posljednjeg sastanka u Berlinu se dalje razvija situacija. Govori se o naoružanim misijama OSSS-a u Ukrajini, koliko je to daleko napredovalo. da li je predsjednik Putin uvjerio svoje prijatelje u Donau o tome? Nemam neke informacije, možete li nam vi nešto više reći o tome? Hvala. Thank you, uh, Chairman Brock. Hvala predsjedniče Brok, hvala na pružnoj mogućnosti da vam se obratim uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i zastupnici nacionalnog parlamenta. E, ja vam želim e, ovdje obrazložiti kakva je trenutna situacija. Evo, nakon, skoro tri godine nakon početka revolucije digniteta. Evo, najprije želim zahvaliti svim onima koji su podržavali revoluciju u Ukrajini na međunarodnim platformima, na tehničkoj e, pomoći koju dobivamo tijekom e, ovog razdoblja transformacije. Kao što sam rekao, prije tri godine, 21. studenog 2013. godine, revolucija e, je započela zbog, nakon što je Janaković nije popisao sporazum s Europskom unijom tri godine kasnije. Vjerujemo da je ovaj dokument koji je potpisan i ratificiran od strane 27 država članica plan puta za naše reforme. To je agenda i za Ukrajinu i predstavlja velike brojne izazove za nas. To za nas nije samo dokument, već je pravi simbol i za stijek naše borbe za slobodu. Mi želimo mir, sigurnost, i određenu razinu blagostanja. Kako bi se ostvarili ti ciljevi, najprije uznamo se u same sebe, a onda stupamo u kontakt s partnerima. I ono što tražimo od Europe nije sigurnost, već mogućnost. I zato smo toliko zabrinuti zbog situacije koja je sada u tijeku, zbog neratifikacije sporazuma od strane nizozemske. Mi tražimo nam se poži mogućnosti, ne samo zato što mislimo da imamo pravo na Bianco Ček, već vjerujemo u vrijednosti, u obećanja, u vjerodostojnost. Ukrajina se opredjela za Europu i trpi kaznu zbog tog izbora i nemojmo se praviti da situacija u kojoj sada Ukrajina nalazi da se tiče samo Ukrajinaca i Rusa, već to je nešto što se tiče svi u nas. Sad možemo ostati ili po strani ili odlučiti biti ujedinjeni i solidarni. Dakle, u nizemskom, nizemskoj e, pred e, nadolazeće izbore sporazum o pridruživanju dobije veliku podršku ovdje od strane Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, ali sada smo suočeni sa neopravdanom i politički motiviranom odlukom. No, nadamo se nakon sastanka predsjednika vlade Rute da ćemo moći doći do rješenja koje će omogućiti da se riješi pitanje objektivnih e, briga nizazemaca koji su glasali protiv na referendumu. Nadamo se da ćemo naći rješenje i očekujemo da neće biti amandmana sporazumu o pridruživanju i također e, računamo s tim da neće biti diskriminacije prema Ukrajini u iznalaženju tih rješenja. Sada pozivam na sve klubove zastupnika ovdje u Europskom parlamentu da stupe u kontakt s svojim kolegama u Nizozemskoj da se nađu prihvatljiva rješenja za svih 27 država članica koje su pomogle Ukrajini da provedu sporazum o pridruživanju. Zašto treba raditi? Pa mi smo, kao što to vjerojatno dobro znate, u jako teškoj situaciji na istoku i imamo kontinuirani rat koji se zove hibridnim ratom, ali to je u biti dalje pravi rat, eh, rat sa Ruskom federacijom na našem teritoriju i tu se suočavamo s teškim i obimnim reformama. Reforme, možemo vidjeti već rezultate nekih od tih reformi. Se radi o aktivnosti u smislu reguliranja, reformiranju energetike, poreznog sustava, uprave, bankovnog sustava, geografske diverzifikacije energetskih izvora energi, opskrbe energentima. Evo par brojki. U trećem mjesecu 2014. U, u ukrajinskoj riznici ostalo je 10.000 dolara, da 10.000 za cijelu državu. A ta ista Ukrajina sada je došla do toga da mikrofinancijski je stabiliziran do kraja godine, ćemo pokazati, ostvariti gospodarski rast. Malo, samo 1%, ali ipak rast. Sljedeću godinu imamo namjer ostvariti gospodarski rast 3%, što znači da, da smo sve zdraviji i da smo na pravom putu. Srezali smo deficit e, proračuna za cijelih 5% i u biti pročistili smo bankovni sustav koji je bio jedna od osnova korupcije i zatvorili smo preko 80, zatvorili smo 82 banke tijekom ovog razdoblja. Zamislite to, 82 banke su izbačeni iz sustava, dakle sustav je postao čišći i funkcionalni. Podeli smo cijenu energenata za posto Sad nema razlike između cijene za kućanstva i poduzeća mala, srednja, velika ili za državna tijela. Dakle, konačno smo zatvorili i taj čitav korupcije koji je poslije u Ukrajini od neovisnosti, ponovno neovisnosti 1991. godine. Po prvi put naftogaz poduzeće postaje profitabilno u Ukrajini a to mi nije bio slučaj eh, svih ovih eh, godina neovisnosti. To, a to poduzeće je bilo, dobivalo ogromne subvencije svake godine. Vjerojatno ste čuli da smo zaključili prvi, prvu etapu e-deklaracija, da je to napravljeno vrijeme i za nas mi to smatramo instrumentom za povećanje odgovornosti političara i državnih eh, djelatnika. I nadamo se da će to zajamčiti povećanje povjerenja javnosti eh, u ova tijela i djelatnike. Naš cilj je sada da imamo eh, dakle da nacionalno tijelo za bor protiv korupcije može sve provjeriti. U slučaju da otkriju nešto što nije sukladno ukrajinskim zakonima, onda to trebaju izvesti pred lice pravde. A, imajući na umu želim e, reći da je naša revolucija bila revolucija u kojoj se birala pravdu, a mjesto nepravde. I zato je tako važno što smo uspjeli usvojiti ustavne amandmane u pravosuđu koji su postali stupno snago 30. rujna. Sada imamo mogućnost, e, dakle imamo transparentan sustav, tu se bira nove suce koji će ući u sustav e, i ponovno podići sustav koji je u prethodnom razdoblju bio iznimno korumpiran. Dakle, evo, želimo dakle, iskorijeniti korupciju ne samo tako što bi se grade antikorupcijska tijela koja ste već vjerojatno čuli, ali mi također pročišćavamo čitav sustav u našoj zemlji. Jedno od postignuća na koje smo jako ponosni i koji imaju antikorupcijski učinak jeste da od prvog eh, kolovoza koristimo elektronski sustav eh, javne nabave Prozor koji omogućuje da se do kraja godine uštedi 16% planiranih javnih raskoda. I tu, dakle, stajemo u kraj nekim eh, nedostacima u sustavu. Koristim ovu priliku da zahvalim Europskoj komisiji koja je e, podnijela zahtjev za autonomne trgovinske mjere e, za Ukrajinu. Vjerujemo da će to biti još jedna mogućnost da se poboljšaju trgovinske odnose između Europske unije i Ukrajine. Postoji još jedna tema na koju želim privući vaš pozornost, a to je vizni režim prema Ukrajini. Ukrajina je ostvarila 144 e, konkretna zahtjeva e, koja su nam postavljena 144 kako bismo ostvarili e, bezvizni režim. Neki su bili jako skupi, neki su bili jako bolni, sve smo to ostvarili. A sada ja mislim vrijeme da Europska unija djeluje mi smo zadovoljni odlukom Europske komisije koja je predstavljena. Mi smo zahvalni na stavovima odbora Afet i Libe te na porukama koje su već predstavljene i iznesene ovdje u Europskom parlamentu i doista bismo željeli da se izbjegne da Ukrajina bude talac još jednog trijaloga između europskih institucija kad se ovdje radi o e, sustavu, o mehanizmu suspenzije koji nakon kojeg bi se trebalo uspostaviti bezvizni e, režim. Ja mislim doista da ukoliko jedna strana ispuni svoje obveze, onda bi doista bilo adekvatno da se zahtjeva i od druge strane da ispuni preuzete obveze i u sve pozitivne signale koje smo dobivali, koje dobivamo od kolega iz Europskog parlamenta, doista bih vas e, žela e, pozvati da donesete te pozitivne korake i za Ukrajince koji su doista kao cjelokupno stanovništvo zavrijedili i učinili doista puno toga kako bismo ispunili svoje preuzete obveze. Jasno je da živimo u vremenima u kojima dodatni zahtjevi zahtijevaju, dakle skreću pozornost eh, sa mnogo s, ovog, ovih reformi. Kao što rekao, 5% BDP-a koristi se na obranu, sigurnosti obranu, no to se ne tiče samo BDP-a svakoga dana. Nažalost, uviđamo koliki je danak u krvi i koji je sve veći i veći ruski e, ruske snage, odnosno proruske snage su jako dobro obučene i opremljene vidimo da se uskraćuje mogućnost djelovanja OSS-a, nadzornih službi, ometa s njihov rad. Ja samo želim iznijeti nekoliko činjenica. Ima nekoliko stotina tenkova na okupiranom području Donbasa, tri stotine VBR-ova, 1200 komada artiljerijskog oružja, sve to povrh redovnih eh, ruskih vojnih snaga koji su tu i eh, paravojnih skupina koje obučava, obučavaju vojne snage. Glede nedavnih e, pregovora u Minsku, koji su i novog formata u Berlinu, da, uz podršku Njemačke i Francuske složili smo se e, sa novom, novim planom puta koji bi imao e, jako jasne etape prvih sigurnosnih preduvjeta koje treba ispuniti humanitarni preduvjeti koji treba biti ispunjen a tek nakon toga bi se mogli vratiti za, na političke teme, gdje je Ukrajina već puno toga napravila i čak i više od onoga što se moglo realno ostvariti do sada. Mislim da ako smo spremni saslušati glasove koji pozivaju na pomirenje između Europske unije i, i Rusije, mislim da je da bi to bila prava moralna kapitulacija i sred, moramo sjetiti ono što je Češ rekao, nemojte se opredijeliti za sramotu na eh, sprem, rata, ako izaberete krivo imat ćete oboje. Moramo se podsjetiti, nažalost, da oni žele podjelu, a mi jedinstvo. Mi se pozivamo na jedinstvo i solidarnost, mi želimo slobodu i demokraciju, a oni ne vjeruju u slobodu i demokraciju. Stoga je na nama da se borimo za te vrijednosti i da ih e, branimo. Ne bismo trebali pokušavati igrati šaha s Kremljem, jer su oni spremni odbaciti taj E, tu igru kad god treba. Ukrajina nije izabrala Rusiju da bude njen neprijatelj, već je e, Rusija odlučila da Ukrajina bude njen neprijatelj. Rusija je odlučila da ste vi njen protivnik. Mi smo e, donijeli svoje odluke i borit ćemo se za njih, držat ćemo se svojih odluka i radit ćemo u zemlji kako bismo spostarali da ostvarimo te ciljeve, cilje da postanemo bolja nacija, da postanemo nacija koja ima pravila, vladavine prave, postupke koji i da postanemo funkcionalna država Europske unije. Najviše hvala. Ja ću sada govoriti španjolski. Dakle, prelazimo na raspravu. Prvi govornik je gospodin Geller. Ähm, hvala lijepa. E, dobrodošli u odbor za vanjske poslove. E, pod odbora za sigurnost i e, obranu. Mi smo posjetili vas u Kijevu prošli tjedan. Drago mi je da ste danas opet ovdje. Možete nam, možete širem krugu publike objasniti koje napredke ste već ostvarili do sada, koje buduće korake planirate. Uistinu je zadivljujuće sa kojom tvrdokornošću se pokušavaju provesti reforme kako biste izašli iz ovih teških vremena i kako bi se uspostavila normalna država. Zaslužujete podršku svi u nas. Prošli smo bili u Kijevu i Dramatosku i moram vam jasno reći, na oba mjesta smo naučili i saznali da u Ukrajini ruski državljani svakodnevno ubijaju Ukrajince. I to je istina, to je stvarnost koju se ne smije spremati ispod tepiha e, pod e, izgovorom pragmatizma. To evropljani moraju jasno i otvoreno reći. E, danas ću se koncentrirati na pitanje viza, jer to je načelno pitanje vjerodostojnosti EU-a. Mene zanima E, Kosovo i Tursku ću ostaviti po strani. E, Ukrajina i Gruzija su vrlo bitne. Mi, mi moramo kao Europski parlament e, reći vijeću da se ne rješava to pitanje u obliku paketa. Gospođa Ministrica je rekla da je Ukrajina učinila sve što se od nje zahtijevalo. To je istina i stoga je vrlo bitno da i mi ispunimo naš dio obećanja. Mehanizam suspenzije je u političkom smislu neophodan i on mora biti učinkovito proveden, ali trijalog, zajedni e, stvarni politički cilj ne smije torpedirati. E, bilo bi fatalno da trijalog samo zbog jedne jedine riječi, to mi je rekla izvjestiteljica oko koje se nije do sada moglo usuglasiti, da se trijalog odgodi i da se uopće ne održi sastanak na 24. studenog tri dana nakon trogodišnjice Majdana. E, imamo e, sastanak na vrhu između EU-a i Ukrajine i na tom sastanku ne bih želio da se e, međusobno krivljuju institucije. To bi bilo nedostojno i to bi razveselilo Kreml koji, bi, tvrdili da evropljani nisu vjerodostojni. Prijeđite na stranu Rusije, mi vam e, nudimo više od e, izuzeća od viza i stoga upućujem molbu svojim kolegama u ovom odboru da pregovarate sa kolegama iz odbora LIBE da pravodobno riješite ovo pitanje tako da do 24. studenog ne ispadnemo nevjerodostojni. To je moj apel na vas. Nemam pitanje, ali samo želim istaknuti da smo u vanjsko-političkoj situaciji u kojoj moramo isporučiti rezultat kako bismo ohrabrili e, reformističke snage, a ne one koji su nazadni. Hvala. Hvala. Sada gospodin Demis Maker. Naša hvala, gospođo Klimpuš, želim vam dobrodošlicu i jako mi je drago ponovo vas vidjeti. Kao što znate, ja sam prijatelj Ukrajine, podržavam Ukrajinu potpuno podržavam eh, sporazum o liberalizaciji viznog režima. Mislim da moramo potpuno podržati teritorijalni lobitost Ukrajine i boriti se protiv ruske agresije, biti za reforme koje su već eh, provedene i druge reforme koje su samo na papiru. Kada smo prijatelji s nekim, onda se trebamo suditi reći istinu. Svaki put kada kliknem na eh, ako vam vijesti vidim i negativne stvari. Dakle, znamo da tu ima štrajkova jer brojni djelatnici nisu dobili plaće mjesecima. Onda tu je i e-deklaracija za prijavljivanje imovine. Jako je dobro što taj sustav funkcionira, no znamo da je to izazvalo veliku srđbu i šok kod nekoga. E, iznos iznosi imovine nekih e, političara šokirali su brojne ljude. Evo, više od milijarde dolara iznos je zadnjeg, e, zadnjeg kredita MMF-a Ukrajine. A ja moram objasniti svojim e, s e, ljudima u svojoj, u svojoj zemlji da moramo i dalje podržavati Ukrajinu i to nije jednostavno. Dobro je što ta e-deklaracija postoji, ali pitanje iz koje se trebamo postaviti jeste što ćemo s tim, onda kolika je deklaracija, što ćemo napraviti s tim, s tih 350 suradnika Ureda za borbu protiv korupcije, oni neće moći napraviti e, odraditi posao i obraditi stotne tisuća e-deklaracija. Ja se nadam da će ovaj sustav koji ste pokrenuli, da će omogućiti da korupcija na viskoj razini ne bude više samo tolerirana. No, ono što šteta je da ta svakodnevna, mislim ono što je bilo važno da svakodnevna korupcija bude iskorijenjena. Evo, napravio sam jedan test prošlog tjedna, poslao sam jedan, jedan paket prošlog tjedna, malo ništa posebno, malo školade i kave jednom prijatelju, koji je rekao, koji je dobio telefonski poziv od carinske službe, koji koja je rekla da treba e, platiti 200 eura. To je prosječna plaća u Ukrajini. Oni protestiraju i onda je to spušteno od 150 eura. Na kraju je platio još manji iznos, ali morao je platiti kako bi preuzeo tu poštansku pošiljku i to me jako ljuti. Nema e, nikakvih e, nikakve potvrde o primitku, e, nikakvih pravila. Dakle, svako izmišlja svoja pravila i reforma, ta reforma je bila jedna od motiva koja je trebala omogućiti liberalizaciju iznog režima, ali policija policiji očito ništa nije moguće bez mita, a osobito za stanovništvo. Tu vidimo da ima svakodnevna korupcija na koju je stanovništvo naviknuto. Dakle, što poduzimate za borbu protiv tog malog, sitnog E, podkupljivanje, jer bez toga nećete moći povratiti poverenje e, stanovništva. Ja i dalje pred svojom vladom se zalažem za e, bezvizni režim, za liberalizaciju biznog režima i svim silama ću se zalagati za podršku Europske unije Ukrajine, ali vas molim da nas, nam dodatno pomognete. Hvala gospodin Austravičius, izvolite. Hvala predsjedatelju. Gospođo Klimpuš, želim vam jako srdečno dobrodošli u Europski parlament. Uvijek je veliko zadovoljstvo sresti s, vas, s vama jer ste jako posvećena osoba suradnji između Europske unije i Ukrajine. Članicom ste Vrhovne rade Ukrajinskog parlamenta, dakle zastupnica. I vi ste jako zauzeti u poslovima E, pridruživanja. Dakle, vi ste prava osoba koja nam može dati odgovore na pitanja koje e, kolege zastupnici mogu imati za postaviti. Moje prvo pitanje tiče se utjecaja informacijskih tokova i propagande iz Ruske federacije u Ukrajinu. S obzirom da velika većina ukrajinskog stanovništva tečno govori francu, e, ruski. I s obzirom da e, se ruska televizija može gledati u Rusiji, ona nalazi do e, glave i duše ukrajinskog stanovništva. Dakle, do koje mjere vidite promjenu u javnim porukama koje ruska strana šalje Ukrajincima. Ja vam ponavljam da i u ovom domu radimo na izradi posebnog izvješća o propagandi i dezinformaciji e, koja utječe na Europsku uniju iz različitih smjerova, ne samo iz Rusije. I nemamo e, baš e, jednost, jednoglasan stav jer ne postoji, jer se ne vjeruje u potpunosti da postoji takva dezinformacija, iako postoji argumentacija prema kojoj se na to može promatrati kao na uplitanju rad slobodnih medija koji su po meni e, jako važna tema u svim demokracijama. Drugo, sustave deklaracije koji je konačno proveden, želim čestitati najprije na tome, Znam koliko ste zanimljivih e, bitaka imali oko toga i koliko je zanimljivih stvari objavljeno oko toga. Ispostavlja se da postoje brojni visoki djelatnici koji su jako bogati u Ukrajini, koji bi mogli e, kupovati čak i državne obveznice koje e, izdaje Ukrajinska središnja banka kako bi se kako bi mogli čak investirati u e, infrastrukturne investicije u Ukrajini. No, moje pitanje je kako je e, sveukupna javnost reagirala na takve spoznaje i kako su političari e, reagirali na to što su sve morali prijaviti na svoje i metak e, ne samo u bankama i poduzećima, već i u domovima e, koje su količine gotovinskih novaca pronađene u njihovim domovima. E, dakle, kako je narod na to reagirao? Senjor, gospodin Hogmark. Hvala lijepa na vašim ovako jasnim riječima. Obzirom da se ovdje kritiziraju okolnosti u Ukrajini, moram reći kolegama da je sovjetski, od e, sustav oduvijek funkcionirao isključivo na temelju korupcije i vrlo teško je u roku od tek nekoliko godina to iskorijeniti. E, moram izraziti svoju zadivljenost u odnosu na sve ono što je do sada ostvareno u Ukrajini. Što se tiče liberalizacije viznog režima, e, slažem se sa kolegom Gala. Imam jedno konkretno pitanje. Moram priznati da sam prije posjete u Ukrajini prošli tjedan bio pod jakim utjecajem ruske propagande i vidio sam da je sve mnogo drugačije zahvaljujući sastanku s vama. Moje pitanje na vas. Bi li bilo moguće da ukrajinska vlada redovno dobro pripremljene vijesti šalje našim medijima koji bi predstavljali e, suprotnost ruskoj propagandi. Mislim da je to odlučujuća razlika. Vidio sam koliko sam ja osobno bio pod utjecajem te propagande, morate jednostavno učiniti više kako biste se tome suprotstavili. Hvala. Hvala lijepa zastupnik Schwarzenberg iz Češkog parlamenta. Čuli smo mnogo komentara o Ukrajini. Kritizirala se korupcija i s pravom je bilo spomenuto da je Ukrajina bila dijelom Sovjetskog saveza, sustava Sovjetskog saveza. No ne smijemo zaboraviti da je bivši predsjednik kojeg je podržavala Rusija koristio korupciju da bi podržavao svoj sustav. Ali mi moramo pružiti podršku Ukrajini. Prvenstveno zato što ćemo na taj način obraniti Europu. Ne smijemo dopustiti da okupacija teritorija druge države postane dijelom ruskog sustava. No moramo uvidjeti sljedeće. Ako Moskva uspije u svom naumu preuzimanja Kijeva, postaće jasno da nakon postupnog povlačenja američkih postrojbi iz Europe i približavanja području Pacifika bit će jasno tko će biti vladar 21. stoljeća. To je ono što želi Putin. On ne želi ostvariti sela u istočnoj Ukrajini, odnosno e, ne želi razrušiti industriju u Donjeckom, već želi zauzeti cijelu Ukrajinu jer će na taj način moći zavladati i cijelom Europom. Nemamo zaboraviti da je Ukrajina zemlja veličine Francuske sa usporedivim brojem stanovništva. To je bogata zemlja. Nismo čuli ni jednu pozitivnu informaciju od vas. Posjetio sam nekoliko puta Ukrajinu i bilo je vrlo poticano vidjeti civilno društvo koje se tamo uspostavlja i to je posljedica razvoja situacije tijekom posljednjih nekoliko godina. Vidimo da civilno društvo postaje sve jače, dinamičnije i moramo zahvaliti Vladimiru Vladimiroviću na tome što je obnovio odnose Ukrajinaca sa svojom vladom oni vide u Ukrajini svoju domovinu. I on tako uspio probuditi civilno društvo. Dakle, unatoč svim problemima moram reći da sam bio na granici između Ukrajine i okupiranog teritorija i vidio sam zgrade koje su bile bombardirane, vidio sam ljude koji pate. Ukrajina je u teškoj situaciji, moramo joj pomoći i podrška Europske unije bila besramno premala. Hvala. Imamo još dva govornika na popisu. Molim, budite kratki, dvije minute maksimalno, kako bismo mogli dati deset minuta e, gospođi ministrici da odgovori. Zastupnik Jurek. Mikrofon. Govornik ne govori u mikrofon. Hvala lijepa. Danas smo čuli vrlo e, bitna pojašnjenja gospođa Mogherini i gospodina veleposlanika SAD-a, prvenstveno o energetskoj sigurnosti i trgovinskim pravima Ukrajine. Radi se o izgradnji e, Sjevernog toka broj 2. Moramo vam obećati da mi u Europskom parlamentu ćemo se kontinuirano protiviti tome. Ne želimo da osim ove vojne agresije dođe i do gospodarske izolacije Ukrajine. A jučer nismo spomenuli nešto što ću sada reći. Jučer smo imali 99. obljetnicu nasilnog preuzimanja bolševika u Rusiji. nešto strašno što je tada započelo, noćna mora. Posljednji spomenik Lenjina je nedavno nestao u Ukrajini. Tek nedavno je uklonjen u Ukrajini. To je vrlo važan znak za zapad, za Europu. U tim stvarima ste vi u Ukrajini avangarda. Što se tiče povijesti, ne treba vam naša pomoć. No, moramo obustaviti sovjetizaciju Ukrajine. Život u Ukrajini se mora nastaviti. Ta crkva, odnosno taj hram, se mora ponovno moći koristiti. Radi se o crkvama koje su pod sovjetskom vlašću bile sradine sa zemljom. U Kijevu postoji crkva Marije Magdalene koja je pretvorena u koncertnu dvoranu. To se mora ispraviti. Ta zgrada mora i dalje mora postati ponovno crkvom. To bi bio pozitivan znak e, u Ukrajini. Zastupnica Kanjete. Hvala. Prije svega moram vam zahvaliti na opširnom opisu situacije u Ukrajini, reformi i ostvarenja i problema koji postoje u Ukrajini. E, često čitam u prestižnim novinama kao što je ekonomist da reforme u Ukrajini nisu uspjele. Mislim da zapravo su prošle samo dvije godine od kada je Ukrajina započela sa reformama u situaciji u kojoj je i dalje ratno stanje na teritoriju Ukrajine. I tada shvatim da e, brainwashing europskih intelektualaca i ruska propaganda su uistinu jako, jako snažni. Oni nemaju nikakav dodir sa stvarnošću. Dolazim iz zemlje koja je prošla kroz reforme i još uvijek te reforme nisu zaključene kao proces. Istina je da je jedna od današnjih snaga Ukrajine civilno društvo u usponu koje neće prihvatiti povratak na situaciju koja je postala prije Majdana. I uistinu mi je žao da liberalizacija viznog režima je zapela, da dijalog o e, mehanizmu suspenzije je blokiran, to je pitanje vjerodostojnosti EU-a. Mi moramo, mi moramo isporučiti ono što smo obećali, moramo ukloniti prepreke liberalizacije viznog režima, moramo raditi na tome. Imam dva pitanja, gospođo potpredsjednice. Prvi se odnosi e, na sjeverni tok broj 2. Kako procjenjujete učinak sjevernog toka broj 2 na energetski sektor u Ukrajini. I moje drugo pitanje se tiče pomoći koje vam pružaju NATO i EU vašem sigurnosnom sektoru kao savjetodavna misija za reforme. Smatrate li tu pomoć učinkovitom i realnom? odnosno prikladnom vašim potrebama. Hvala. Zastupnica Bokskor. Hvala. Hvala lijepa. Veseli me to što vas možemo ponovno pozdraviti ovdje u parlamentu. Već smo surađivali u okviru izaslanstva za EU i Ukrajinu. Čestitam vam na vašem imenovanju i čestitam na vašem izlaganju. Vrlo opširno ste vas informirali o napretku. Što se tiče e, liberalizacije viznog režima moram naglasiti da velika većina europskih zastupnika to podržava i to ne samo na simboličan način. E, Ukrajina mora dobiti liberalizaciju viznog režima što je moguće prije jer je ispunila sve uvjete i tu odluku više ne smijemo odgađati. Ukrajinska vlada je opetovano to naglasila i mi se veselimo tome da se Ukrajina odlučila za Europu Manjine u Ukrajini zastupaju isto mišljenje. To je u našem zajedničkom interesu da Ukrajina krene prema Europi. Unatoč tome imam jedno pitanje. Radi se o sljedećem. Reforme u, na području školstva i obrazovanja. Radi se o reformama koje bi ograničile prava manjina u području obrazovanja. E, što se događa sa tim reformama? Da li ih je moguće izmijeniti? Možemo li utjecati na to da te reforme školstva u drugom čitanju e, poluče zadovoljavajuće rezultate? I zastupnik Farišovski. Hvala lijepa. Zamjenice premijera, želio bih e, vas pohvaliti na tome što ste i dalje ostali na europskom putu, jer nema ni jedne druge zemlje u Europi koja bi nastavila sa provođenjem reformi do, istovremeno dok je u ratu. I prihvatite tri isprike u moje ime i u ime mnogih nas ovdje. Prva isprika zato što je Europska unija učinila e, sporazum o pridruživanju Ukrajine e, Europskoj uniji taocem ksenofobne nizozemske. Također neopravdana odgoda liberalizacije viznog režima što je taocem e, sporazuma o vizama između Turske i Europske unije. To ne bi smjelo biti tako, oprostite nam. I treće, Ispričavam se zbog toga što nismo riješili onako kako smo trebali problem Sjevernog toka broj 2 i zbog toga što smo napravili opal, a to je samo polovica toga, u smislu energetske izolacije Ukrajine, koja je, što je taocem e, poslovnih interesa, političkih interesa u Europskoj uniji. Ispričajte, Ispričavamo se zbog toga. I sada naša gošća će imati riječ. U istinu, započet ću upravo od ovog zadnjeg komentara zastupnika Šarvotskog. Hvala vam lijepa na tome što ste otvorili pitanje opala. Nekome je postavio pitanje vezano uz Sjeverni tok, to je politički projekt koji nije ekonomski niti održiv, niti utemeljen, niti opravdan. I zapravo njegov cilj je da e, se Ukrajini oduzme e, mogućnost korištenja tog sustava iako je Ukrajina otvorila taj sustav e, u smislu sudjelovanja europskih poduzeća što se tiče odluke o opalu, to je nešto što je za nas neočekivano jer mi mislimo da Europska energetska zajednica i cijeli treći paket se odnosi solidarnosti i e, suzdržavanja od svih aktivnosti koje narušavaju tržišno natjecanje. Upravo to se dogodilo u kontekstu odluke o e, plinovodu OPAL. Nadam se da će doći do nekih boljih rješenja, poništavanja tih aktivnosti i time sam obuhvatila i OPAL i Sjeverni tok broj 2. I to je odgovor na pitanje zastupnice Kanjete, dominaciju Gazproma. To je ono što i Sjeverni tok broj 2 i Opal osiguravaju i stvara e, tradicionalnu priliku za zlorabu tržišta, a nema veze sa ekonomijom i pravim ekonomskim interesima i tržišnim natjecanjem. Što se tiče desovjetizacije, hvala vam što ste to istaknuli, zastupniče Jurek. To je važan dio našeg puta povratka našim korijenima i mislim da kao što je američki veleposlanik rekao da je živio u Sovjetskoj uniji i ja sam među onima koji su živjeli u Sovjetskoj uniji, u Sovjetskom savezu i znam na koji način e, su se crkve pretvarale u kazališta i skladišta e, tijekom e, vladavine Sovjetskog saveza. Dakle, mi smo danas u mnogo boljoj situaciji i mi ćemo E, voditi brigu našim utočištima i e, sakralnim objektima za različite religije i vjere u Ukrajini. To nam je vrlo važno i to ćemo njegovati jer mi jesmo e, politička nacija nekoliko etniciteta i prava manjina u Ukrajini su visoko i kvalitetno zaštićena I jedan od dokaza toga je da, da interesi mađarske manjine su došli na razinu lokalnih i regionalnih vijeća, što je dokaz da postoji mogućnost i na političkoj sceni osigurati njihovu zastupljenost. Te ne bih prihvatila rusku propagandu koju je zastupnik Ostrević spomenuo, e, ruska propaganda je da su oni ušli kako bi zaštitili rusku manjinu. Ja sam e, rođena i rasla u Kijevu i kada sam tamo pohađala školu, imali smo 80% E, ljudi, učenika u razredu koji su u obitelji govorili ruski, ne zato što su njihovi roditelji govorili e, ruski, već su govorili ruski zato što je to bilo moderno i njihovi roditelji su e, željeli dokazati da su prilagodili se situaciji u Sovjetskom savezu i da je tako, u Sovjetskom savezu tako nešto bilo neophodno za one koji su željeli uspjeti. I 30 godina nakon toga moja djeca idu u školu u centru Kijeva i oni su među nekolicine djece koje govore ukrajinski u razredu ukrajinske škole. I oni govore ukrajinski tijek za vrijeme pauza, odmora u školi. Drugim riječima, ne vidim nikakvu prijetnju u ruskom jeziku u Ukrajini, ni u Kijevu, ni u nijednom drugom gradu. I to je nešto što je jedan od mitova kojeg koji širi ruska propaganda, no u stvarnosti to ne postoji i sigurna sam da kogod je posjetio Ukrajinu je vidio da imamo medije, televiziju, tisak, elektroničke medije na različitim jezicima i možete pronaći što god želite na različitim jezicima. I nema nikakve prijetnje ruskom jeziku ni ruskoj manjini. Stoga nema potrebe ulaziti u Ukrajinu i štititi rusku manjinu. To je jedan od mitova ruske propagande. kojeg prihvaćaju e, Rusi. E, netko je spomenuo da da u ekonomskom smislu ljudi dalje pate, da to je istina. E, makroekonomska i mikroekonomska stabilizacija se ne, ne može pretočiti trenutno u blagostanje svih pojedinaca. To je nešto što je teško za sve nas, no i sredobno vrlo jednostavno u situaciji u kojoj je zemlja moralno i emotivno i financijski iscrpljena, poticati populističke rasprave koje obećavaju raj sutra i to je nešto što mi vidimo da naši susjedi to prihvaćaju kako bi se kako bi onemogućili stabilnost Ukrajine. Možemo biti zahvalni Putinu ne samo na ojačavanju našeg civilnog društva, e, gospodine Schwarzenberg, već i na stvaranju političke nacije, jer mi postajemo politička nacija zbog toga što se moramo mobilizirati, moramo se udružiti. Hvala vam dobro što ste istaknuli ulogu civilnog društva u Ukrajini. Ponosna sam e, time što sam zastupnica civilnog društva u ukrajinskoj vladi. Cijeli život sam radila u različitim e, organizacijama civilnog društva i nevladinim organizacijama i između ostalog oni koji su nakon revolucije dostojanstva odlučili drugačije. Ja sam odlučila raditi za državu i to je bila odluka mnogih koji održavaju uske veze između parlamenta, vlade i civilnog društva. I sve one snage koje već su od prije u sustavu i koje promiču promjene, mi ostvarujemo sve one ciljeve koje smo si postavili. Što se tiče imovinskih kartica u elektroničkom obliku i reakcija društva. Lagala bih kad bih rekla da je društvo e, bilo zadovoljno tim otkrićima. Mislim da nitko nije očekivao što će se sve otkriti tim elektroničkim imovinskim karticama, no to ne znači da je to kraj tog procesa. To je vrlo važan, nevjerojatan korak koje prije dve godine nismo mogli niti zamisliti da da će se sve pojaviti na internetu, dostupno svim građanima. Sa svim pojedinostima e, koje će objaviti državni službenici u Ukrajini. To je prvi korak da ih se jednostavno može pozvati na odgovornost ako su na pogrešan način došli do tog novca, ako ne mogu dokazati na koji način su zaradili taj novac i ako ne postoje opravdanja za to što ta imovina u njihovom vlasništvu. I upravo zato postoji agencija za sprečavanje korupcije. Neko je pitao kako tih tristotinjak ljudi će analizirati cijelu, e, tu cijelu priču. Ne brinite, cijela zemlja im pomaže, svi promatraju. Prošli tjedan, kada je bio rok za e, e, elektroničku objavu imovinskih kartica, imali smo 3,5 milijardi pretraživanja na stranici agencije za sprečavanje korupcije. Nisto nisu bili ljudi koji su željeli objaviti svoje imovinske kartice, već ljudi koji su ih čitali. Dakle, imamo e, aktiviste civilnog društva, imamo novinare, imamo ljude u parlamentu čije je pravo i e, mogućnost da djeluju slijedom otkrića Agencije za sprečavanje korupcije na temelju dojava građana, zastupnika, e, političara. Dakle, ti ljudi nisu sami u tom pokušaju. Hvala lijepa svima onima koji podržavaju potrebu toga da Europska unija ispuni svoje obećanje vezano uz liberalizaciju viznog e, režima. Ja vjerujem u europske parlamentarce. Vi ste bili pravi i ozbiljni prijatelji e, u Ukrajini i e, razgovor s vama je za mene bio vrlo koristan ili bio otvoren, jasan i utemeljen na povjerenju i mislim da mi i dalje imamo tu suradnju i moramo nastaviti u tom duhu. Ovi slučajevi koji ste vi spominjali vezano uz dostavu poštanskih pošiljaka u jednom konkretnom uredu, to, naše društvo, nažalost, još nije u cijelosti zdravo i svi se moramo s time nositi. Ja bih rekla e, i savjetovala e, vašem prijatelju da to prijavi nadležnim tijelama i tada prijavi e, taj slučaj mita sudu, tek tada ćemo polučiti rezultate jer najčešće se ljudi žale, ali nisu spremni uložiti svoje vrijeme, živce i trud da prijave takve slučajeve. A upravo to je ono što je potrebno da svatko od nas učini i kao civilno društvo i kao građani koji moraju obaviti ono što se njih očekuje na radnom mjestu i u parlamentu. Hvala vam, gospođo ministrice. To je bila zadnja točka dnevnog reda novog sastanka. Koliko želite, ovog dijela sastanka, ukoliko želite ostati ovdje i saslušati nešto više o e, odnosima s Turskom, molim vas da ostanete na nastavku sastanka. Bueno, vamos a, a comenzar el, el punto tan importante sobre los derechos. Hvala. Počinjemo sa ovom važnom točkom vezanom uz poštivanje ljudskih prava u Turskoj. Unatrag nekoliko dana pratimo dakle uhićenja koja se događaju u Turskoj. uhićena su tri člana stranke HDP. To je zadalo strašan udarac demokraciji u Turskoj. Tu znači i da se Turska udaljava od vrijednosti e, Evropske unije. Ovdje imamo gosta, znamo da smo vas pozvali doista u zadnji čas. Hvala vam što ste došli. Htjeli bismo čuti vaše mišljenje o posljednjem razvoju događaja u Turskoj, naročito u svjetlu memoranduma koji ste nedavno objavili, a tiče se mjera koje poduzima e, Turska u odnosu na moguće kršenje ljudskih prava. Hvala lijepo. Dame gospodo, hvala vam na pozivu. Jako mi je drago zbog vašeg interesa vezanog uz Tursku. Situacija s tamošnjim ljudskim, pravima izaziva zabrinutost kod nas u Vijeću Europe. Kada pogledamo prostor u kojem djelujemo, onda vidimo da Turska doista zahtjeva posebnu pažnju. Ja sam Tursku posjetio pet puta, unatrag gotovo pet godina vidjeli smo pogoršanje situacije u toj zemlji. Ja sam u travnju tamo proveo devet dana i pripremio, pripremao sam izvješće kada je došlo do državnog udara, dakle u šestom mjesecu ponovno sam posjetio zemlju u rujnu nekoliko dana i objavio sam memorandum koji je spomenut, a tiče se hitnih mjera koje su poduzete početkom listopada. Pokušali, pokušaj udara je bio trauma, i bilo je potrebno pozabaviti se istim i zato nisam doveo u pitanje izuzeće Turske od Europske konvencije, od izjavu o potrebi proglašanja hitnog stanja, ali vidio sam tamo dosta veliku zbrku o tome što to izuzeće znači. To ne znači da su sa prava ukinuta. Proporcionalnost se još uvijek valja primjenjivati, i neke e, članove konvencije ne možete tek tako isključiti. Ovo je dalo, ova situacija je dala ogromna diskrecijska prava izvršnoj vlasti, tamošnjoj administraciji. Tu imamo veliku, veliku opasnost od proizvoljnih presuda. To je utjecalo ne samo na javni sektor, već i na tamošnji privatni sektor, što je po meni izuzetno problematično. Mjere obuhvaćaju dakle nekakve sigurnosne smjernice pa sve do ugrožavanja vladavine prava. Ukida se prezumpcija nevinosti individualizacija dakle kaznene odgovornosti, pravna sigurnost, dakle retroaktivnost, pravo na obranu i tako dalje. Sva ta pitanja su dakle dovedena u pitanje ovim poduzetim mjerama. Iako ove široke ovlasti koje se vlada uzela mogu, mogu biti opravdane pokušajem državnog udara, one prolaskom vremena se mogu se teže teže opravdati. Dakle, više od sto tisuća ljudi je dobilo otkaz u državnoj službi, tisuće nevladenih organizacija, privatnih tvrtki, novina su zatvorene i ovaj proces se na, nastavlja. Ono što ja ističem u memorandumu jest da se brzo trebaju vratiti, dakle udaljiti od ove logike hitnog stanja i retorike koja se koristi u javnom i privatnom sektoru. tu su i tvrdnje o lošem postupanju, o mučenju koje su slijedile odmah nakon pokušaja državnog udara. Te tvrdnje znači ukidanje dakle određenih sigurnosnih mehanizama koji su postojali Imamo dakle sastanak e, odbora za sprječavanje mučenja, dakle naše organizacije. Mi smo se obratili turskim vlastima i tražili smo da objave odgovarajuća izvješća što je prije moguće, dakle kako bi se ovo, ovo pitanje razjasnilo. Potom kriteriji za kaznenu odgovornost u svim ovim slučajevima su poprilično nejasni. Nevladine organizacije, sindikati, banke, tvrtke koji su povezani sa Gulenovim pokretom, one su normalno poslovale sve do 15. srpnja, ne možete ljude kazniti zato što su povezani s nečim retroaktivno, to nije bio kazneno djelo prije 15. srpnja. Što se tiče proporcionalnosti, ne možete primjenjivati jednaku logiku na javne dužnostnike, medije, nevladine organizacije. Morate zauzeti drugačije stajalište u odnosu na privatni i na javni sektor. U javnom sektoru ne možete na jednak način postupati prema sucima ili sa nekim djelatnicima u ministarstvu. Jer ovi ljudi ne predstavljaju istu razinu prijetnje poput vojnih djelatnika, policijskih, djelatnika, ali svi su obuhvaćeni ovim mjerama, uh, dakle drastične sankcije, primjenjuje se svima jednaka logika, nisu jasni kriteriji, nejasni su dokazi, dakle i uh, motivacije određenih odluka. Ove mjere za protiv civilnog sektora su posebno teške zato što narušavaju slobodu izražavanja i okupljanja, to je u središtu jednostavno svakog demokratskog sustava. Potom zapljena imovine, likvidacija ovih organizacija bez ikakvog sudskog postupka, to je sasvim neprihvatljivo, neproporcionalno koliko postoje sumnje, oni mogu prekinuti aktivnost određene organizacije, zamrznuti njihovu imovinu, dakle do kraja sudskog postupka. zabrinjavaju mjere koje se tiču članova obitelji. Znamo neke slučajeve u kojoj su tim ljudima oduzete putovnice i prekrašena prekršena su njihova prava i to je neprihvatljivo. Potom pravni lijek, dakle kome se obratiti za pomoć, to je doista ozbiljno pitanje u Turskoj. Ljudi koji su e, u, aneksu ovog dekreta ne mogu se obratiti Ustavnom sudu, nemaju mogućnosti pravnog lijeka u Turskoj. I sam Ustavni sud je doveo pitanje to postupanje. Vidimo ovdje velik priljev takvih e, slučajeva. Dakle, ljudi pokušavaju dovesti u pitanje određene odluke vlade. Međutim, brojni ovi slučajevi dolaze i na sud u Strasburu. Evo, baš tijekom posljednjih nekoliko tjedana je došlo do porasta tih slučajeva, tako će se nastaviti. Dakle, ljudi trebaju imati na raspolaganju pravni lijek u vlastitoj zemlji prije nego što se obrate izvan svoje zemlje. Ovo je hitno pitanje i utječe na funkcioniranje tamošnjeg sustava. Može li se pravosudni sustav tamo nositi s ovim izazovima? Pa, to postoje velike sumnje kad imate više od 3500 sudaca i tužitelja koji su suspendirani ili se uh, protiv njih vode neki procesi, onda je pitanje kako neovisno može funkcionirati pravosudni e, sustav. Kada pitam turske vlasti kako će se s time nositi, oni kažu mi regrutiramo nove suce i vraćamo stare suce iz mirovine. Ne vjerujem da će to funkcionirati. Otkad je memorandum objavljen, situacija se pogoršala. Imamo nova dekreta od prošlog tjedna. Jedno je dug popis ljudi koje treba ukloniti sa funkcija, a drugi se tiče prava na obranu, uključujući mogućnost zadržavanja ljudi u pritvoru, dakle, do šest mjeseci bez pristupa odvjetnika. Imate zatvaranje određenih sugradonačelnika. Njih sam ja upoznao kada sam posjetio Tursku u travnju, to prate problematične mjere koje su sprječavale, dakle, čak i pristup internetu u nekim e, provincijama, dakle, tamo nije bilo pristupa internetu, to u većim dijelovima Turske kada se sve ovo događalo. Onda ste imali napad na jedan list e, nedavno i tu imate jednu absurdnost e, optužbi, zato što je tamošnje uredništvo optuženo i da pripadaju PKK i ovom pokretu Gulena, ne možete biti jedno i drugo. Evo, njih se optužuje da su jedno i drugo i to je za mene jasan znak da je cilj ovih e, hitnih e, mjera nešto što se zloupotrebljava također je tu zatvaranje 15 kurdskih medija i konačno uhićenja dakle zastupnika HDP-a, dakle ukinuti im imunitet na jako problematičan način. I ukoliko e, se niste još time pozabavili, pogledajte mišljenje Venecijanske komisije o imunitetu. Dakle, to je naše ustavotvorno savjetodavno vijeće. Oni su vidjeli da je riječ o zloporabi ustavne procedure, dakle nema opravdanja da se ne obrade ovi slučajevi pojedinačno, ovdje to se učinjeno grupno. Gdje je moj dijalog, dijalog Vijeća Europe sa turskim vlastima se nastavlja, ali on tek treba polučiti rezultate na terenu. Mislim da je doista vrijeme da Turska postigne te rezultate i s ovim, bih završio. Hvala vam na svim informacijama. Dajem riječ izvjestiteljici Kati Piri. Hvala. I hvala gospodinu Musniku na, na njegovom obraćanju i činjenici što je došao danas u parlament. I sami ste rekli, zadnjih deset dana vidjeli smo da se uhičuju gradonačelnici, Mm, dolazimo do brojko 142 zatočena novinara. I vidjeli smo da se uhitilo deset članova Turskog parlamenta koji, koji predstavljaju pet milijuna glasača. Dakle, ujutro, rano ujutro izbacuju vas iz kuće, postupaju s vama kao s kriminalcem i bacaju u zatvor. Unazad tri godine vidimo pad u Turskoj, vidimo udaljavanje od europskih vrijednosti. to, se pogoršava pokušaja državnog udara, dakle tisuće razriješenih, uhićenih, nema medijskog pluralizma. I kurdska manjina nema više svoje demokratske izabrane predstavnike. Dobro, PKK je na listi Europske unije kad je riječ o terorističkim organizacijama. Ali oni su tamo demokratski izabrani predstavnici. I ovo je problematično, problematičan razvoj događaja. osjećaj da Turska zatvara vrata Europi. Oni to čine. I ukoliko idućeg tjedna, kao što čujemo, dođe do prijedloga turske vlasti da se ponovno uvede smrtna kazna. To također znači zatvaranje vrata Vijeću Europe. I e, to ne može ostati bez političkog odgovora. Mi ćemo sutra raspravljati o tome, a imam za vas pitanje. Prije svega, hvala vam na vašem izvješću. On je vrlo vrijedan za nas u smislu neovisnog, detaljnog, detaljne analize stanja stvari u toj zemlji. Koji će se postupci aktivirati u Vijeću Europe, ukoliko, ona se da do toga neće doći, ukoliko Turska iduće, e, idućeg tjedna, dakle, predloži zakon kojim se ponovno uvodi, uvodi smrtna kazna, što to znači za njihovo članstvo u Vijeću Europe. Ukoliko bi se ono tada suspendirala, što to znači za sve one slučajeve gdje vi kažete što to znači za sve ove slučajeve ovih ljudi koji sada, sada imaju pravo obratiti Europskom sudu za ljudska prava, što će se dogoditi dakle, u najgorem scenariju ukoliko bi se njihovo članstvo suspendiralo. Spomenuli ste ovaj odbor za prevenciju e, mučenja. Mi se nadamo da će turska vlada objaviti to izvješće. Još jedno pitanje. Posljednjih mjeseci smo puno raspravljale tamošnjem zakonu za borbu protiv terorizma. Tražili smo od Vijeća Europe također da da neke smjernice turskoj vladi. Mislite li da bi izmjene zakonodavstva dok postoji ovo hitno stanje, mislite li da bi ovo riješilo ove probleme koje postoje sa širom interpretacijom tog zakonodavstva Hvala vam lijepo još jednom što ste došli na naš poziv. Hvala, zastupnica Zomer. Ja zahvaljam u ime svog kluba srdačno na tome da ste e, uspjeli ovako doći brzo ovdje i zahvaljujem vam na jasnim riječima. Mislim da su da se ukidaju prava mnogih ljudi i to izvanredno stanje se neprestano produžuje sve dok E, predsjednik Turske ne ostvari ono što želi, demokracija više ne postoji, vladavina prava također više ne postoji u Turskoj, to je sve posve obustavljeno i sami ste to rekli. E, mnogi suci, državni tužitelji, e, odvjetnici su u zatvoru i ako se i na, ako netko je uspije angažirati odvjetnika kojega je vrlo teško naći, onda se ne usudi pojaviti pred sudom. Dakle, građanima Turske više nije omogućen pristup pravu pravosuđu i to se odnosi na sve, ali posebno želim spomenuti da je i prije puća započeo proces oduzimanja vlasništva poslovnim ljudima. E, velika poslovna poduzeća su bila razvlaštena i prije puća. Naravno, taj proces se sada nastavio. Ako odluče otići u inozemstvo, onda se članovima njihove obitelji oduzima putovnica, odnosno uhiti se supruga pa čak i djeca, kako bi se izvršio pritisak na e, onoga tko je otišao iz zemlje. Također se poduzeća prodaju vrlo povoljno. To su okolnosti koje, okolnosti koje ni na koji način nisu održive. Zahvalan sam to što ste spomenuli pojam blagodati sumnje. U Europi mnogi kažu da je Gülen pokrenuo taj puć, to se može dokazati. Nemam nikakve simpatije niti za e, pokret Gülen, niti za AKP i njegovog predsjednika, ali do sada uopće se nije dokazalo da je pokret Gülen uistinu pokrenuo puć i sudjelovao u puću i to načelno sumnjičenje sve se stavlja pod isti krov. Mislim da je to iznimno opasno i riskantno i mi u Europskoj uniji moramo iznama podsjećati da se mora poštivati načelo e, blagodati sumnje i to je ishodište. Spomenuli ste i još neke druge točke. Ono što me posebno brine i zastupnica Piri je to spomenula E, sumnja da se mu ljudi muče i to pojačano. E, čuli smo da se ljudi zlostavljaju u zatvorima i uvjeti u zatvorima su užasni jer tisuće osoba je u zatvorima nakon tog pokušaja puća. Također se e, čuju sumnjičenja da su se ljudi mučili, vidjeli smo čak i slike i prije nekoliko dana se, smo čuli prijave da se otpuštaju liječnici i to prvenstveno forenzični liječnici. I možda bi e, Vijeće Europe trebalo tu izvršiti dodatni pritisak jer ako se ti ljudi otpuštaju, e, znači da se više ne može niti dokazati mučenje. I što inače Vijeće Europe čini po pitanju smrtne presude, možda bi mogli usvojiti neke preporuke. Hvala. Zastupnik Mavridis. Uh, uh, Imam dva pitanja. Nema neovisnog pravosuđa u Turskoj, nema vladavine prava, poštivanja ljudskih prava i tako dalje. Tisuće su nestale, zatvoreni, optuženi, mučeni. No, jako jednostavno pitanje. Sve ovo je navodno potreban uvjet za demokraciju. Možemo li reći sada službeno da Turska više nije demokracija? Možemo govoriti o ljudskim pravima u teoretskom kontekstu, ali sve se svodi na ovo jednostavno pitanje. Moje drugo pitanje je sljedeće slažete li se da ovaj pristup koji imamo unatrag dvije, tri godine, da je on promašen i da moramo potražiti nešto sasvim drugo u odnosima s Turskom? Bismo li trebali zatražiti od te zemlje da ispuni sve obaveze prema Europskoj uniji? Hvala lijepo. Takis Hadži Đorđu. Hvala, Hvala. Evo, ja želim zahvaliti predstavniku Vijeća Europe na svemu što nam je rekao. A svim ovim informacijama koje možemo dodati na popis svih onih koji su nam već poznate. Ne želim ponavljati ono što je već rečeno, što ste i sami rekli, što su kolege rekli, koji su govorili o zatvaranjima, mučenju, otpuštanju. osobito o uhićenju čelnika treće najveće političke stranke u zemlji. Predstavnik odvjetnik u Turskoj prije samog pokušaja državnog udara rekao je da su u rukama držali popis osoblja i sudaca koje treba otpustiti. Možemo se pitati kako to da je takav popis sastavljen prije samog pokušaja državnog udara. No kao što je to i sam gospodin Erdogan rekao, to je bio Allahov dar, taj pokušaj puča. I to su otvorna pitanja. koje si postavljamo mi koji se zanimamo za sudbinu Turske i turskog naroda. Dakle, treba vidjeti što kanimo poduzeti. A oni koji kažu kad bi se ponovno uspostavio, uspostavila smrtna kazna idućeg tjedna, treba poduzeti jako e, teške mjere. Dobro, slažem se, ali ima ljudi koji su pogubljeni bez ikakvog suđenja. Sad, naravno, kad bi ih se pokubilo nakon sudskog e, postupka i to je bio problem, ali možda ne treba čekati u ponovno uspostavljanje smrtne kazne prije nego što se reagira. Dakle, što ćete napraviti? Hvala, gospođo Birler, imate dvije minute, inače nećemo se trebati vremena. Hvala. Hvala vam, hvala vam na vašem doprinosu. Imam dva pitanja, prvo se tiče mučenja. Kada razgovarate s turskim vlastima, kako oni objašnjavaju jako široko rasprostranjenu praksu mučenja. Jer kada imamo predsjednike Turske ovdje, oni uvijek izbjegavaju odgovor na to, kažu da treba hvaliti Erdovanu vladu što je prije 10 godina imala nultu toleranciju prema mučenju prije 10 godina. Zatim, Može li pravosuđe biti i funkcionirati neovisno? Gospodin Kefalo Janis, izvolite. Evo, ja također želim eh, zahvaliti gospodinu Muznjeku na onom što mi je rekao. On je bio savršeno jasan u svom opisu, no nažalost to ne odražava i naše mišljenje kao šefa zajedničke delegacije između Europske unije i Turske koja se treba dva puta godišnje susreti, jednom u jednom Turskoj. Moram reći da usprkos našim naporima i jednoglasnom stavu unutar naše delegacije imamo brojne probleme. Naime, napravili smo brojne kompromise, ali je jako teško složiti se oko održanja idućeg sastanka usprkos činjenici da je čitava godina protekla. Dakle, Europski parlament izdao je posebnu dozvolu da se obiđe sa samo Ankara, već da se održi zajednički interparlamentarni skup tamo, usprkos činjenici što je idući sastanak trebao biti održan u Briselu, no ipak imamo prave poteškoće po tom pitanju. Zatim puno je rečeno o ljudskim pravima, vladavini prava, progonu i smrtnoj kazni. No mislim da tu ima još jedna dodatna dimenzija o tome svemu, a to počeo činjenici što se ovdje dovodi pitanje međunarodno pravo, osobito ako imamo na umu e, retoriku koju koristi Erdogan, osobito kada se radi o sporazumu iz Lozane, koji upravlja razmjenom stanovništva između Grčke, Turske, Bugarske, o Moreuzima i drugima, o i drugima. Dakle, i onome što je Velika nacionalna skupština odlučila 1920. kada se radi o zemlji eh, Osmanskog eh, carstva od Beča do Kirkuka. Mislim da je to sve dosta eksplozivna mješavina. Dakle, ako imamo na umu sve ono što ste vi opisali, što su kolege rekli, to je jako zabrinjavajuće, krajnje zabrinjavajuće i pitam se doista da li je Vijeće Europe zabrinuto za sve te izjave o granicama. Gospođa Valencijana izvolite. Najviša hvala. Hvala vam povjereniče. Slažem se nešto s kolege rekli, no prije svega važno je bolje da bi čuti vaš stav. O posljedicama koje može imati na Tursku ponovno uspostava smrtne kazne? Kako će to imati posljedice po njihove, njihovo članstvo u Vijeću Europi? Znam da to nije jednostavno pitanje, naravno. Drugo pitanje, mislite li da je Erdogan ustalo uopće toga svega? Što mi možemo napraviti? Što uopće možemo napraviti da može imati utjecaja na Erdogana? Naime, mi znamo više manje što hoćemo, kažem više manje, jer ovaj parlament se podosta slaže po tome. No što je to što mi možemo poduzeti, što bi moglo imati utjecaj na Erdogana, a da ne utječe na tursko stanovništvo na negativan način, dakle na demokratski dio Turske. Dakle, što možemo napraviti da nanesemo štetu Erdoganu, a ne turskom narodu? Gospodin Veršija, izvolite. Hvala, predsjedniče. Ja želim se svrnuti na bilancu u Turskoj koju ste spomenuli i slažem se onima koji su rekli da je degradacija nešto što je prethodilo državnom udaru, pokušaju, a da je taj pokušaj državnog udara bio svojevrsni akcelerator cjelokupnog postupka. Među stvarima koje su zabrinjavajući, mislim da e, se prvenstveno se insistira na nacionalizmu, dakle svaki put kada europljani kažu bilo što, bilo u E, ovom domu ili drugdje, odgovara se da se ne podržava dovoljno Tursku spram situaciju u kojoj se nalazi, ne podržava se dovoljno Tursku spram e, pokušaja državnog udara, ne podržava se dovoljno Tursku u njenoj borbi protiv terorizma, no to je na snazi svojevrsno ucjenjivanje, znate. I tako da bih htjela čuti da li vi u Vijeću Europe imate takav dojam, e, jer za razliku od nas, dakle evo, Turska sjedi članica je Vijeća Europe, može imati e, svoj utjecaj. No, htjela bih čuti vaše mišljenje o načinu na koji reagira Turska po pitanju odluka Vijeća Europe, jer čini se da ne reagira na najbolji mogući način. A konačno, među onim važnim stvarima, mislim da bi bilo važno e, pozabaviti se definicijom terorizma. I mi smo ovdje, a i s vaše strane brojni, e, koji smo napominjali koji smo iznijeli primjedbe glede zakonodavnog aspekta ovoga pitanja i evo, privodim kraju, samo želim reći da se slažem svim onim što je rečeno glede ponovne uspostave smrtne kazne. Hvala, gospodin Evo, samo brzo. Hvala vam na važnom izvješću. Dva brza pitanja. vidim ovaj trend e, pojave ekstremizama, dakle islamske provenjence i moguće je da i u Turskoj dođe do progona kršćana čija je sloboda vjeroispovijesti e, već e, ugrožena. Imate li tu neka saznanja? Isto možemo učiniti da bismo e, zajamčili slobodu sve vjeroispovijesti, da bismo zaštitili dakle e, prava kršćana u toj zemlji. Drugo, moramo pretpostaviti da će doći do većih rizika e, za evropske građane koji žive u zemlji koji se više ne jamče ljudska prava. To su ljudi koji posjećuju tu zemlju ili tamo rade, tamo su možda i privremeno. Koje mjere je potrebno poduzeti da bi se prevenirala neka ograničenja slobode tim ljudima, slobode kretanja, to su ljudi koji su tamo iz solidarnosti onih koji se proganjaju zbog vlastitog mišljenja. Hvala za kraj, predveće gospodinu Broku. Hvala lijepa. Želim i ja reći nekoliko rečenica na ovu temu. Mislim da je svima jasno da sadašnji razvoj situacije u Turskoj dovodi do toga da se Turska sve više udaljuje od članstva u Europskoj uniji. Danas su dalje od članstva u Europskoj uniji, no što je to bio slučaj prije dvije godine, pet godina ili deset godina. I to zbog do zbivanja u Turskoj. 2004. godine sam bio vrlo kritičan ili sam rekao to nije ispravan put. Nažalost, to upozorenje nije bilo prihvaćeno, pa se započelo s tim procesom. A tada smo već rekli, temeljni uvjeti ne postoje, neovisnost pravosuđa, primat politike u odnosu na vojsku. Sve to je još gore. Danas nemamo neovisnost ničega osim predsjednika u Turskoj. I to je upravo obrnuto. Čini mi se da naši zahtjevi da se provedu reforme zapravo bio način da se, da se postojeći sustav zamijeni e, drugim sustavom koji je još gori. I nismo zapravo upali u zamku tog novog procesa. Smrtna kazna e, bi bila apsolutni razlog za isključenje Turske. Onda ne možemo više niti pregovarati sa Turskom u tom trenutku moramo e, obustaviti pregovore, ne okončati ih, ne prekinuti, već obustaviti, suspendirati. E, jednostavno ne možemo sada u ovom trenutku e, niti otvoriti poglavlje slobode medija i prava na slobodno izražavanje mišljenja. Želim vas još jednom podsjetiti na to da u mandatu za pregovore postoji jedna rečenica za komisiju. Cilj pregovora sa Turskom je punopravno članstvo Turske ako u, u okviru pregovora dođe do poteškoća. Tada je moguće vezivanje, to jest sankcije na najvišoj razini. Pitam se ne li smo trebali sada taj instrument iskoristiti, jer sa druge strane, ako izgubimo Tursku e, u smislu jačanja islama u cijeloj regiji, to nije u našem interesu i pitanje se Sirije, pitanje izbjeglica. Moramo surađivati sa Turskom, Tunisom, Egiptom, i to ne smijemo izgubiti, tu mogućnost, to isto nije u našem interesu, stoga moramo riješiti pitanje izbjeglica na drugi način, što ne znači da tri milijuna sirijskih izbjeglica koji su u Turskoj e, se nalaze u Turskoj djelomice i zbog e, krivice Erdoana. Stoga ne mogu pronaći direktni odgovor na ovu situaciju. To su pitanja evropskih procesa s jedne strane, a s druge strane moramo pronaći drugačije rješenja i to ne smijemo međusobno miješati. Dobro, hvala sada. E, imate riječ, gospodine. hvala na svim pitanjima. Neka su bila političke prirode i izvan mog mandata koji je ograničen na ljudska prava, no pokušat ću odgovoriti na sva ona pitanja koja se bavila prvenstveno ljudskim pravima. Smrtna kazna bila je briga brojnih. Ne možete biti član Vijeća Europe i imati smrtnu kaznu i kao što je skora povijest pokazala, može se što što napraviti, a i ostati članicom Vijeća Europe, ali smrtna kazna nije jedna od tih stvari. To bi pokrenulo rasprave o političkim tijelima Vijeća Europe, odbor ministara i e, parlamentarnoj skupštini. To e, bi bila rasprava o mjerama i u slijedu no mislim da je to ona jedna stvar koja se ne može napraviti i ostati članicom Vijeća Europe. Možda to nije jedina stvar, ali to je zasigurno ona jedna od rijetkih stvari koja bi dovela u veliku opasnost članstvo. Jer to bi bilo fragrantno djelovanje protiv onih e, temeljnih načela oko kojih su se svi složili. Sve druge stvari možete zaobići, ali ovo ne. Što se tiče mučenja, bila su mnoge optužbe za mučenje, najviše e, odmah nakon pokušaja državnog udara. To je jako teško provjeriti, jer ne postoje nacionalni preventivni mehanizmi unutar Turske, no ironično govoreći neki materijali o samih turskih vlasti e, podrivaju e, njihovu argumentaciju. Znate, postoji ova anadolska novinska agencija e, koje daju brojne slike, fotografije o pokušajima, na primjer, državnog udara i na jednoj od njih vidi se jasan slučaj maltretiranja. Vidite vojno osoblje u rublju e, koje leži na podu. To je nešto što se ne može raditi, to je materijal koji oni dijele. To je bila velika uspješnica. Turska je uveliko napredovala boreći se protiv mučenja, posred, a posredstvom suradnje s Vijećem Europe. I to je jedan od argumenta za kojim smo posegnuli. Govorili smo im, nemojte to izgubiti, to je velika uspješnica bila za vas, za nas, za sve nas zajedno. Dakle, ne želi to žrtovati. Dakle, razmotrite to jako ozbiljno. Oni su to zanijekali. Mi smo rekli, ozbiljno razmotrite te optužnice, objavite izvješće i poduzmite određene mjere koje će učiniti e, teško moguće e, maltretiranje i mučenje, dakle kontakt s odvjetnikom i tako dalje. Dakle, govoriti o masovnom mučenju teško, ali ja se veselim e, izvješću CPT-a i mislim da bi bilo dobro da ga i vi konzultirate. Što će se desiti ukoliko bi se došlo, ukoliko bi članstvo Turske bilo dovedeno pitanje, pa predmeti koji, na kojima se trenutno radi i dalje će biti analizirani i supervizirani od strane vijeća ministara, čak i ako se dođe do izbacivanja. Sve ono na čemu se već radi, e, to bi bilo pod nadzorom i e, Turska bi bila obvezna ispoštovati dogovorene stvari. Građansko društvo. Kako uputiti poruku političkom čelništvu, a izraziti podršku građanskom društvu? Građansko društvo osjeća se e, zanemarenim, osjeća da su njihovi prijatelji u Europi zanemarili njihova ljudska prava, osobito oni na jugu istoku gdje su na snazi mjere za borbu protiv terorizma i tu stanovništvo osjeća tu, se, tu stanovništvo nije ustalo i reklo što se dešava na jugoistoku, zašto se gasi struja, zašto imaju poljski sad, zašto se maltretira to stanovništvo. Dakle, mislim da smo dužni građanskom društvu da pokrenemo sve te teme s vlasti, predsjednicima vlasti, da ih trebamo pružiti podršku na svaki mogući način. Jedna od stvari koju sam nastojao napraviti u svakom kontaktu s vlastima, e, bez velikog uspjeha, je sljedeće. Naime, oni raspolažu ogromnim resursima, ogromne nevladne organizacije za ljudska prava, e, profesionalne, strukovne udruge, lječničke, odvjetničke za koje se bore za ljudska prava, akademsku zajednicu i tako da. I svi oni surađuju međusobno, a vlasti do sada nisu ih e, percipirale kao ono što jesu ogroman resurs. Dakle, mislim da bi trebalo poraditi na tome. Pitanje koje se tiču granica, to su više političke teme. E, progon kršćana, nisam vidio nikakva izvješća o široko rasprostranjenom e, progonu kršćana. To ne znači da ne postoji, ali tako što nije došlo do mene. Što tiče opasnosti za Evropljane, pa znate da nakon što sam napustio Albuquerque e, u četvrtom mjestu došlo je do terorističkog napada tamo. Dakle, evo, što god mislili o gulinu, postoje teroristi koji djeluju uz koji PKK, Daesh i drugi. Opasnost je doista stvarna. I to je jako opasna situacija. To ne e, lišava odgovornosti predstavnike vlasti u njihovoj borbi protiv e, e, u korištenju nasilja i to ćemo tim temama ćemo se baviti u izvješću koje ćemo objaviti u prosincu Dakle, tu se osjećamo na legalnost, na proporcionalnost, na jako stari, sudsku, sudsku praksu, o, paralele između starih predmeta i čitavog niza predmeta i postojećih navoda op, i navodne nekažnjivosti. Dakle, sljedeći korak za mene jest taj memorandum o proterorizmu i ljudskim pravima na jugoistoku. To će biti objavljeno početkom prosinca, početkom siječnja. Pokušat ćemo objaviti još jedan memorandum o slobodi medija, jer kao što ste rekli, to je jako e, važna tema i ne mislim da izmjena terminologije unutar zakona o terorizmu da može riješiti problem, jer problem je nešto se tiče toga kako sudstvo E, provodi zakonodavstvo. Dakle, tu su neke, neka mjerila na temelju kojih se sudi i ocjenjuje napredak pravosuđa, ali ja mislim da je to puno sofisticiranije složenije kako pravosuđe se bavi terorističkim predmetima i ukoliko vas e, zanima sudbina čelnika stranke HDP, Evo ima jedan zanimljiv e, predmet, e, predmet DTP protiv Turske, to je prethodnik HDP-a. Turska je izgubila pred sudom. I tu je, tu su vlasti primijenile e, te svoje zakone o borbi protiv terorizma protiv političkih stranaka i u biti došlo do toga da mirovno pozivanje za mirovno rješavanje sukoba i zaštita kurskog identiteta su e, legitimni izrazi slobode izražavanja i onemogućavajući te glasove e, dolazi do e, isključivo komunikacije posredstvom oružja i to je jako loš put. Vidimo da se to sve primjenjuje i na broj novinare, na e, borce za ljudska prava i to je jako ozbiljno i negativno. Vijeće Europe i dalje e, je u kontaktu s Višesturskom. Imamo ministra pravosuđa koji dolazi u Strasbur idućeg tjedna. Imaću ću sasnak s njim i brojim drugim. Imamo izvješće CBT. Nadam se da će biti objavljeno jako brzo. Imamo još jednu parlamentarnu skupštinu sa zastupnicima koji rade posao sličan vašem i svi mi nastavljamo s radom. No, u svakom slučaju, jako mi je drago što ste, što vam se učinio korisnim moj memorandum. Drago mi je što smo jednoglasni. Imamo slične stavove i mislim da trebamo pomoći Turskoj da se preusmjeri, povuče te mjere i da riješi jako ozbiljne probleme na polju ljudskih prava. Evo, s ovim ću zaključiti. Najljepša hvala. Hvala vama. A ovim zaključujemo današnji sastanak, odnosno ovu točku dnevnog reda. Meine Damen Dame i gospodo, moj prijedlog je da odgodimo naše izvješće e, o sklapanju okvirnog sporazuma o partnerstvu e, sporazum sa Mongolijom ima prioritet. Gospodine Šolc, imate riječ. Mongolija pripada među one države članice koje od 90. godina su provele e, daleko sežne i duboke društveno-ekonomske reforme i e, moraju se uistinu temeljito transformirati. Pravodobno je Europska unija pokazala otvorenost u odnosu na tu na otvaranje Mongolije i e, željela ga je formalizirati putem sporazuma. Od 1993. godine e, postoji e, sporazum o suradnji pridruživanju i sada se bi se trebao ratificirati sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske unije i njezinih država članica s jedne strane i Mongolije s druge strane. Taj proces se približava kraju. Tri države članice Europske unije još uvijek do danas nisu ratificirale taj okvirni sporazum. Europski parlament stoga e, bi trebao dati svoje odobrenje kako bi se e, moglo uže surađivati sa Mongolijom e, po pitanjima zaštite okoliša, dobra je tradicija da se ovakvi okvirni sporazumi poprate rezolucijom i nakon što sam se bavio tim pitanjem, e, došao sam do uvjerenja da bismo time mogli reagirati na razvoj događaja u Mongoliji i iz perspektive Europskog parlamenta istaknuti ono što je dobro u tom pogledu. E, ja sam izradio nacrt rezolucije sukladno strogim pravilima i od trenutka podnošenja nacrta rezolucije nemamo baš mnogo vremena, obzirom se mi smo s tom zemljom već dugo vremena bavili. U okviru ovog prvog e, predstavljanja bih želio upozoriti na neke proturječne elemente koji postoje u trenutnoj situaciji u Mongoliji. Mongolija je odličan primjer i uzor demokratskih promjena u jednoj regiji u kojoj od početka 90. godina je politički sustav u Mongoliji obilježen mirnim prijelazima i prijenosom vlasti. U formalnom smislu se mogu i u politici unositi ispravke. Unatoč tim demokratskim mehanizmima Mongolija još uvijek e, se ne može okarakterizirati kao stabilnom socioekonomskom zemljom. Mongolija je stabilna zemlja koja poštuje međunarodno pravo, zaštitu okoliša i međunarodno pravo vezano u zaštitu ljudskih prava i zaštitu okoliša i neovisnost pravosuđa je formalno ratificirala. Što se tiče same provedbe, tu postoje nedostaci, postoje ograničenja u upravnoj strukturi koje se odražavaju u tome da postoji visoka rotacija u administraciji Postoji i civilno društvo no nažalost mediji potpadaju pod utjecaj različitih političkih stranaka. Nakon političkih izbora parlament je donio određene zakonodavne akte koje iziskuju ponovnu političku procjenu i reviziju. S tim povezane namjere nisu baš uvijek jasne. Trenutno se to odnosi na reformu pravosuđa, ali i na zakonodavstvo vezano uz sprečavanje obiteljskog nasilja i ukidanje smrtne kazne. To je nešto što je vrlo, to su teme koje su vrlo bitne i bliske Europskom parlamentu. Nakon što je Amnesty International objavio indeks korupcije, Mongolija je negdje na sredini prema toj ljestvici e, i korupcija je dalje prilično raširena u Mongoliji i to je veliki problem tog društva. Relevantnost e, koju, koja se pridaje korupciji u mongolskom društvu e, je velika i toga Mongolija s jedne strane ima mnogo mineralnih mineralnog rudnog bogatstva no s druge strane od 90. godina bilo je mnogo negativnih razvoja događaja u području e, obrazovanja i gospodarstva i to što dolazi do izražaja danas. E, postoji velika razlika između bogatih i siromašnih. Više od 30% stanovništva, više od 30% stanovništva živi ispod granice siromaštva. i nije utvrđeno na koji način će se dalje razvijati u ekonomskom smislu društvo i kako bi cijelo stanovništvo moglo sudjelovati u bogatstvu e, mineralnog i rudnog bogatstva. Sve to nije riješeno do sada. E, politička nesigurnost je dovela do, do toga da je došlo do dramatičnog pada BDP-a i da stopa rasta koja je bila obećana se nije ispunila i zapravo samo 85% stanovništva je zaposleno. E, prilično je visoka zaduženost zemlje u inozemstvu, ona je u porastu i devizne rezerve iznose 1,8 američkih milijarde američkih dolara. E, za 2017. godinu rezerve su umanjene još više i upravo se sada pokušava riješiti taj problem. E, Mongolska vlada će uskoro morati odlučiti da li će ići u smjeru konsolidacije državnog proračuna i na taj način će riješiti socijalna pitanja u društvu, da li će e, i dalje poticati neželjene migracije e, iz, sa sela u gradove. Alternativa koju sve više više potiče i mongolska vlada sastoji se u tome da, postojeći projekti se potiču u još većoj mjeri. Nedavno e, je uspostavljena veza između Mongolije i Europske unije e, na dva mjesta. E, u kontekstu trećih zemalja mora se poticati suradnja sa neposrednim susjedstvom. Moramo e, upravljati odnosima između Mongolije i Kine, Mongolije i Rusije kako bismo osigurali neovisnost zemlje. Do sada se to nije ostvarilo što se tiče konkretne europske politike, Europska unija u što se tiče Mongolije je vrlo slabo zastupljena i pojedine države članice kao što je, na primjer Njemačka iz logike e, globalnog usmjerenja imaju neke interese u toj zemlji. Stoga nikoga neće iznenaditi u parlamentu da što se tiče ovog procesa ratifikacije je prošlo šest godina. Koja je onda moja preporuka parlamentu? Trebali bismo se usuglasiti sa okvirnim sporazumom, jer on se bavi konkretnim interesima stanovišta Mongolije. Što se tiče razvoja daljnjih odnosa kod provedbe sporazuma sa Mongolijom, moramo konkretno se nadovezati na aktualne probleme i pronaći rješenje koje je od interesa za obje strane. E, to, pred, to će nastaviti pred nužnost da razjasnimo regionalne procese e, gospodarstva. E, nazovimo to pragmatičnim agiranjem. i moramo i PK prikladno ishodno korigirati. E, mora se doneti odluka u okviru izaslanstva Europske unije za Mongoliju. E, mora se podeti suradnja između parlamenta Mongolije i Europskog parlamenta. Veselim se raspravi. po pitanju suradnje o, u ovoj važnoj temi. Hvala lijepa, zastupnik Keller. Hvala, gospodine predsjedniče. Želio bih izraziti svoju podršku tekstu zastupnika Šolca. E, tekst je vrlo temeljit i u ime kluba EPP-a možemo u načelu podržati ovaj pristup jer Mongolija je rijetko naseljena zemlja i čini se da je vrlično udaljena od Europe, no zapravo igra vrlo važnu stratešku ulogu mosta između velikih sila Azije, Kine, Japana, Rusije, Južne Koreje, središnjih azijskih država i u tom kontekstu produbljena suradnja između EU-a i Mongolije je od vitalne važnosti, posebice u e, svjetlu nove predanosti Mongolije vladavini prava. E, Mongolija se obvezala na pozitivan način e, konsolidiranju demokracije i kao što je Zastupnik bih Šolc spomenuo, može se vidjeti u Središnjoj Aziji, e, može se smatrati odličnim primjerom demokracije. Znamo da tamo postoje mnogi problemi. Isto tako Mongolija e, preuzima ulogu izgradnje povjerenja u regiji zahvaljujući svom samoproglašenom statusu neutralnosti A kada govorimo o gospodarstvu, Mongolija se nalazi između različitih ekonomskih projekata kao što je svileni put Kine, pojas Euroazije i Rusije i moramo izraziti zabrinutost da suradnja između Europske unije i Mongolije bi mogla postati preprekom ako će Mongolija odlučiti priključiti se E, Euroazijskom ekonomskom savezu. To bi trebala biti poruka našeg izvješća. Stoga Mongoliji treba aktivna i pozitivna obveza Europske unije na uzajamnu suradnju, produbljivanje suradnje. U svoje osobno ime bih predložio neke ideje moramo surađivati sa kolegama na području poštivanja ljudskih prava i demokracije. I nemamo zaboraviti slobodu medija, slobodu izražavanja, koji su od presudne važnosti prilikom konsolidiranja demokracije. Također, trgovina ljudima je i dalje veliki problem unatoč tome što postoje zakoni protiv trgovine ljudima koji su prije četiri godine usvojeni. Moramo pomno pratiti taj problem i na posljedku predložio bih dodatnu pomoć EU-a u smislu ulaganja u nove tehnologije, tehnologije budućnosti kao što je digitalizacija i to bi moglo doprinijeti premošćivanju razvojnih razlika koje definitivno postoje u Mongoliji. Zastupnik na Mikinsu. Hvala. Moj kolega iz SND-a nije ovdje, pa mi zamolio da pročitam ovo u njegovo ime. Prije svega želio bih ispričati što nisam danas ovdje. No, mora sam se vratiti u Italiju. Ranije, danas, pratio sam zaključak pregovora o sklapanju okvirnog sporazuma o partnerstvu i suradnji Europske unije eh, i Mongolije. Želio bih zahvaliti izvjestitelju Šolcu na dobrom izvješću kojeg podržavam. Parlament mora dati svoju suglasnost tom sporazumu u 2016. godine u travnju je komisija potpisala taj sporazum. Proces ratifikacije od članica je bio vrlo spor i nije bio još nije finaliziran do sada. Moramo ubrzati taj proces i Predugo smo čekali da e, ostvarimo napredak u smislu strateškog partnerstva sa tom zemljom. Mongolija je odličan primjer e, do demokratske zemlje u složenoj regiji. Povijesno je vezana uz Europsku uniju zbog e, svoje mirne prirode i geografskog položaja. Ona je strateški partner za Europsku uniju kao što je Europa strateški partner za Mongoliju sukladno politici prema e, Kini i Rusiji. No, zbog, naš, zbog e, prokrastinacije e, mi gubimo naš utjecaj na Mongoliju, a Japan i Kina povećavaju svoj utjecaj. To je još više paradoksalno kada imamo na umu da je Europska unija ima okvirni sporazum u partnerstvu sa svim središnjoazijskim zemljama E, imamo izoslanstva, a ovdje još uvijek e, moramo finalizirati sporazum sa Mongolijom i misija EU-a ovisi o misiji koja se nalazi u Pekingu. Moramo osnažiti našu suradnju sa Mongolijom. Sada smo suočeni, Mongolija je suočena sa ekonomskom krizom. Srećom možemo vidjeti znakove oporavka i nova vlada radi na tome da se riješi financijska kriza što je moguće ranije. Postoji velika potreba da se diversificira gospodarstvo. Europska unija mora podržati Mongoliju u tom smislu i stoga bi ovaj e, okvirni sporazum trebao predstavljati samo prvi korak obnovljenog partnerstva. Charles Tenok. Hvala vam. Ja se slažem sa kolegama da je riječ o uravnoteženom tekstu. Prošle godine sam putem svog kluba lobirao kod konferencije predsjednika da bismo pozvali ovdje mogulskog predsjednika da nam se obrati u Strasburu. Održali smo radni doručak e, sa gospodinom Brokom i ostalim sudionicima koji su pokušavali izgovoriti čak i pravilno ime te osobe, ali iznenadila su me neka njegova viđenja. Oni su slavili 20 godina demokracije. To je daleka zemlja, ja nisam posjetio ali zasigurno je zemlja koja je potrebna naša potpora, već u pluralističkom društvu, imaju velike prirodne resurse i po njihovom predsjedniku oni žele multilateralnu suradnju, kao oni su okruženi sa dva velika susjeda, Rusija pritišće da se pridruže u Razijskoj uniji, tu je i Kina zato bi predsjednik htio da njegova zemlja ima formalnije odnose sa SAD-om i EU-om i ECR tu ne sumnja da se treba podržati ova zemlja, dakle i jačanje odnosa s istom. Hvala. Za službu e, Europske djelovanje gospođa Margareta Šavkovska. Thank you. My name is Małgorzata uh, European External... Hvala vam, je predstavljam Europsku službu za vanjsko djelovanje i za, radim uh, u službi sa odnose s Mongolijom i hvala vam na vašoj potpori. Važno nam je da možemo računati na vašu pomoć i potporu. Nešto bi se trebalo naći u našoj budućoj suradnji jesu odnose između parlamenta u Mongoliji i Europskog parlamenta. Mi smo već počeli pripremni rad na utvrđivanju humanitarnog dijaloga između EU i Mongolije. To je nešto na čemu radimo i iduće godine ćemo pokrenuti taj novi mehanizam suradnje. Hvala. Dolazimo do kraja ove točke dnevnog reda. Dakle, 11. studenog upodne, rok za amamane i drugo čitanje, odnosno uzimanje u razmatranje početkom prosinca i vjerojatno glasovanje na plenarnoj sjednici u veljači. Zadnja točka dnevnog reda. Molio bih da bude kratka jer i sedam jednim sastankom koji počinje u 18.30. A tu su izbori u Gruziji, 30. listopada imaju za tamo promatračku misiju ko predstavnike četiri glavna kluba zastupnika. Radili smo u sklopu misije OECD-a, dakle, zajedno sa Vijećem Europe te predstavnicima NATO. Evo, na, Ana izvoli. Hvala i hvala članovima našeg tima i osoblju. Dobro smo surađivali sa kolegama iz drugih dakle, tijela koje ste naveli. Drugi krug izbora We have um, actually seen everybody much more uh, savvy, much more knowledge. Je prikazao sudionike u što boljem svjetlu, sve je dobro išlo na biračkim mjestima, izvan njih. Negdje je situacija bila napeta, postoje neki ljudi koji su prijetili glasačima. Bilo je pritužbi, odnosno prijava, nekih slučajeva prijetnje. Mi smo to zabilježili u izvješću, ali nismo to, vidjeli tu konkretne dokaze. Dakle, potvrdili smo ono što smo vidjeli u prvom krugu, a to je prenatrpanost na izbornim mjestima, Mislim da to nije slučajnost. U brojnim slučajevima to dovodi do miješanja tamošnjeg osoblja u glasanje. I opet su tamo bile uglavnom e, samo žene, one su izvrsno obavljale posao. To je ono što smo primijetili vezano uz ove incidente koje smo zabilježili. Dakle, želim istaknuti nešto jako konkretno. Dobra stvar je da je sve prošlo mirno, iako je došlo do nekih incidenata u predizbornoj kampanji. ponavljanje izbora na nekim e, biračkim mjestima, ali rezultati su službeno prihvaćeni unatoč brojnim kritikama. Uglavnom su se žalile stranke koje su bile, koje su loše prošle na izborima. Dakle, došlo do smanjenja političkog e, spektruma, dakle stranaka koje se nalaze u parlamentu i to nije E, dobar signal. A, dobro, znamo i za slučajeve zemalja gdje imate samo dvije stranke u parlamentu, ali ovo je bilo doista značajno smanjenje broja stranaka. A tu je činjenica da je treća snaga u parlamentu sada grupacija koja nakrije svoje veze sa Ruskom, on ima dosta reakcionaran program delovanja. Nadalje, dobili smo, vladajuća snaga na vlasti dobila većinu glasova, to im je bio i cilj, To sada stavlja na njih veliku odgovornost. Dakle, ta većina se ne bi trebala koristiti sada za političke obračune. Rekli smo da su ove, ovi izbori ključni za demokraciju. Ali te demokracije nema ukoliko se utječe na pravosuđe, na medije, i tako dalje. Tako znamo da s tim u vezi postoje problemi, naročito kada je riječ o neovisnosti pravosuđa. I to znači implikacije za izborni proces. Govorimo o zemlji koja je jako zanimljiva i naša interakcija s akterima je značajna. Oni pozdravljaju našu ulogu, odnos s nama. Moramo ih gurnuti ka političkom dijalogu koji se nešto graničio u izbornoj kampanji. I predlažem da ojačamo suradnju sa gruzijskim parlamentom, s tamošnjim partnerima kao neku vrstu nastavka rada nakon ovog našeg izvješća. Jer ovo sve se proteže i šire od samog izbornog procesa, tu sam već spomenula neke stvari kao što je neovisnost pravosuđa, sloboda medija i financiranje političkih stranaka jedan od onih slučajeva gdje je lijepo biti članom izaslanstva, gdje su sugovornici iz vladajuće stranke, iz oporbe, općenito doista spremni saslušati, čuti naša stajališta, naša tumačenja, nekih problema, ali to je također mogućnost kada su ove interakcije doista korisne. Da, mogu to potvrditi jer sam sudjelovao u prvom izbornom krugu. Ana Fotiga. I would like uh, also to, uh, Evo, zahvalila bih svim kolegama. Evo svim kolegama koji su sudjelovali u misiji, osoblju, Jani Gomeš posebno. iskustvo bilo doista iscrpno i bilo je lijepo biti tamo. Oni su visoko na našem radnom programu, dakle parlamenta, država članica. Želim istaknuti važnost našeg izvješća. Imamo izjave za medije koje je Ana Gomeš dala na početku, na kraju naše misije dakle zajedno sa drugim organizacijama koje su sudjelovali u ovoj misiji. izvješće doista imalo malo tu jednu pravu vrijednost i ono je doista detaljno bilo u analizi problematičnih područja vezanih uz izborni proces. Ne Podržavamo dakle početne izjave koje smo dali u Tbilisiju. Međutim, izborna kampanja je bila doista teška. Bilo je prijetnji, neprijateljskog čak ponašanja. ne bismo htjeli dovoditi u pitanje izbor, ishod izbora, niko to ne želi napraviti. Mi smo bili uključeni i u dijalog sa oporbom i govorili dakle, o vrijednosti postojanja oporbe. Međutim, evo odavde htjela bih apelirati na prije svega vladajuću stranku. Sam vidjela dosta mladih e, naklonjenih zapadu, dakle izuzetno obrazovani ljudi koji su bili razočarani izborima. I oni su jedno od najvećih blaga te relativno male zemlje. I zato bih trebalo ohrabriti, uključiti, Bilo bi dobro da oni dobiju medijski glas, to je od izuzetne važnosti. Upoznala sam i mlade odvjetnike, upoznala tamošnje udruženje odvjetnika i oni smatraju da ovi izbori To je unatoč ovim nekim pojavama na dan izbora, da su ovi izbori bili korak unaprijed. Ja bih zato evo, apelirala na gruzijsku vladu da im da, da im osigura perspektivu u idućem razdoblju. Još uvijek postoji praznina u izbornom zakonu. Mnogi sugovornici, uključivši stručnjake, vidjeli smo stručnjake, promatrače, govore o nedostatnim odredbama koje opisuju upravo postupak za drugi krug izbora. Bilo je jasno vidljivo, da dakle, u posljednjim fazama, neposredno prije drugog kruga izbora, Dakle, vidjeli smo dodatne smjernice od izbornog e, povjerenstva. One su bile doista potrebne i bile su jedine smjernice koje su određene birački odbori imali. Zato je od izuzetne važnosti promijeniti tamošnji izborni zakon. Hvala, nema daljnjih javljanja za riječ time završavamo ovu točku dnevnog reda. Hvala svima koji su sudjelovali u toj misiji. Mm, nastavit ćemo naš rad na tom pitanju. Točka 16 razno, nema ničeg. Idući sastanak se održava 14. studenog u 15 sati. Želim vam svima ugodnu večer, sastanak je završen.